Colleagues, sorry. Drage kolega. Nismo baš mnogobrojni, no najbolji i e, među najboljima je samo jedan socijalist. Dva su iz GUE-a, to me malo zabrinjava. Tako da mi, gospodo, moramo započeti. Mislim da sada imamo informacije o dva bitna sastanka na vrhu. U Japanu će se započeti pregovori o sporazumu o partnerstvu i e, slobodnoj trgovini, te isto tako sa Kinom. I drago mi je što je David O'Sullivan ovdje. Oboje u jednom krugu. Da, jer vidimo tu vezu između otoka. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Ovo je doista bio dosta zaposlen mjesec. Imali smo tri sastanka na vrhu od početka studenoga. Zatim smo imali sastanke na vrhu sa Japanom i Kinom i to prošli tjedan. Također smo imali i sastanak vanjskih ministara u New Deliju. Italija će predsjedat e, sastanku ASEMA u listopadu prošle godine. Samo da ponovimo neke od informacija. E, sastanak e, je trebao biti održan u ožujku, no nastala je kriza na Cipru upravo u tom trenutku, te su dva predsjednika morala ostati u Europi i sastanak je morao biti otkazan. A najbitnije postignuće tog sastanka na vrhu bi bilo bio početak okvirnog sporazuma o strateškom partnerstvu, e, kako to Japanci nazivaju, i e, dakle sporazum o području slobodne trgovine, kako Japanci zovu gospodarski i e, partnerski sporazum, no ti pregovori su ipak započeli nakon 25. ožujka. Ovo je bila prva prilika za dva predsjednika da se sastanu sa predsjednikom vlade Abeom i da zauzmu stav o e, čini se da, ima, da smo imali nove izbore u gonjem domu. To je bio vrlo kratak sastanak, dosta ispunjen, samo jedan sat je trajao i nakon toga je slijedila večera. To je bila prilika za predsjednika vlade ABA da zatraži podršku za svoje glavne ključne e, inicijative što se tiče politika, to da se pojača sigurnost Japana, to je dalo politički e, zamah za sporazum o strateškom partnerstvu i o slobodnoj trgovini, na to ću se vratiti za koji trenutak. Isto tako je to dao novi zamah jednim od e, drugih e, područja suradnje i pružilo nam je priliku da izmijenimo naše mišljenja o nizu tema veznih u sigurnosti, pa tako isto tako i pitanje teritorija u jugoistočnoj Aziji. I isto tako smo imali priliku dobiti od Kine obvezu da želi smanjiti stakleničke plinove. Nakon što smo se tako vidjeli da su na konferenciji strana u e, prikazali svoje ciljeve. Premijer Abe je predstavio svoje politike Abenomiksa, tri stupa. Prvo je fiskalni e, stimulus i agresivno planiranje, što je već vratilo Japan na put gospodarskog uzleta, ali najbitnije je bio treći stup, a to su gospodarske i strukturne reforme. Europska unija je prikazala e, glavne načine koje imaju za, koje ima za e, ponovno postavljanje gospodarsku stabilizaciju i za ostvarivanje povjerenja potrošača, ali je isto tako Europska unija naglašavala da su potrebne strukturne reforme koje je potrebno provesti sada tijekom ove vlade jer pred ovom vladom stoji nekoliko godina relativne stabilnosti te isto tako bilo sastanaka sa e, drugim premijerima Japana u proteklih nekoliko godina i to nam nije olakšalo posao. Gospodin Abe je isto tako prikazao kako vidi Japan e, kao doprinositelja miru Japan sada radi na e, novom sigurnosnom vijeću i novoj sigurnosnoj politici i reviziji sigurnosnih odredbi te isto tako reinterpretaciji ustava koji bi dopustio Japanu da ima pravo na samozaštitu i samoobranu. Mi pozdravljamo E, promjenu u Japanovom stavu što se tiče svoje uloge kao e, globalnog doprinositelja mira, no isto tako smo naglasili da je za Japan bitno da uzme u obzir osjetljiva pitanja svojih susjeda, a to se vidjelo prije svega na sastanku u Koreji. je mora jasno objasniti što radi i koji su motivi za toga, tako da se oni ne bi mogli krivo interpretirati od japanskih susjednih država. Također smo naglasili naše zanimanje, naš interes u sigurnost e, azijske regije, te smo e, rekli da isto tako e, želimo vidjeti određene politike što se tiču kibernetičke sigurnosti. Tako je svoj novi zamah za sporazum o okvirni sporazum o partnerstvu i sporazum o slobodnoj trgovini. Što se tiče pregovora o slobodnoj trgovini, rekli smo za Japan da je bilo bitno pokazati solidni napredak što se tiče roadmapa, kao što smo ga dogovorili u travnju ove godine. To je jedna klauzula za e, sastancima koji je dio našeg mandata i rekli smo da to neće biti rutinska stvar te smo isto tako naglasili koliko je važnost da se ispune mjere iz roadmapa prije tega što se tiče unutarnjih eh, barijera i javne nabave onoga što, se, što smo se govorili s Japanom u trenutku kada smo započeli sa samim pregovorima. Premijera B je rekao da želi do kraja 2014. godine dovršiti oba sporazuma i ponovno je rekao da se čvrsto suprotstavlja tome da se da postoji veza, politička veza između ta dva sporazuma, isto tako i da u političkom sporazumu bude odličnih političkih klauzula. To je jedna tema e, s kojima sada moramo se pozabaviti i u pregovorima sa Novim Zelandom i sa Kanadom, pa tako i unutar pregovora sa planom, svi oni kažu da su nezadovoljni sa takvim pristupom s naše strane. Argumentirao je također da takav pristup ne odgovara našim odnosima koji se temelje na e, zajedničkim vrijednostima, na vladavini prava i ljudskim pravima, te je da, da promijenimo našu poziciju. Mi smo ponovno objasnili što stoji iznad naše pozicije da bi naši partneri trebali podržati taj stav jer nam to omogućuje da imamo utjecaja u onim situacijama kada stvarno postoji situacija eh, i potreba za političkom vezom, no iskreno ne mislim da smo ga uspjeli uvjeriti s našim argumentima. Također smo razgovarali o suradnji na području energije, upravljanje krizama, nuklearnoj sigurnosti i dogovorili smo se da će obje strane isto tako dovesti sporazume o suradnju u znanosti i tehnologije na, viši, na višu razinu, e, prije svega što se tiče e, okvira programa Obzora 2020. Tijekom večeri smo razgovarali o drugim temama, o Aziji, Kini, jugoistočnom azijskom moru, o regionalnoj arhitekturi, Burmi, Rusiji, e, Bliskom istoku i Africi. Ja, e, premijer je rekao da je Japan jako zabrinut oko napetosti u jugoistočnoj regiji, e, gdje je rekao da Japan ima čvrstu poziciju, te da žele promijeniti status quo koji postoji trenutno e, sa kineske strane, koji predstavlja prijetnju za sigurnost u toj regiji. Rekao je da zna da Europska unija ne želi ukinuti zabranu uvoza za Kinu, Isto tako smo rekli da pozivamo Japan da ponovno uspostavi raspravu sa Kinom, te smo rekli isto tako da ćemo ta pitanja spomenuti tijekom našeg sastanka sa Kinom. Japanska strana isto tako iznala svoje, svoje viđanje stvari što se tiče Irana, to je se odvijalo dok su se pregovori sa Iranom isto tako upravo odvijali. E, njihov ministar vanjskih poslova je posjetio Iran i izrazili su snažnu podršku za pregovore u okviru E3 plus 3. Što se tiče klimatske promjene, klimatskih promjena, svačamo kakve poteškoće ima Japan što se tiče potresa iz 2011. godine te zatvaranja nuklearnih postrojenja. No naglasili smo da je vrlo važno da i dalje podržavaju ambiciozni e, ishod međunarodnih pregovora te da pokušavamo ostvariti što, ambiciozni, što ambiciozniji sporazum u 2015. godini. A to je isto tako bilo u trenutku kada su se pregovori u Varšavi odvijeli i sa rezultatima za koje sada znamo. Na marginama tih sastanaka sastali smo se također i sa Europskim poslovnim vijećem, sa Japanskom narodnom bankom e, i sa drugim dionicima koji su e, razgovarali sa našim predstavnicima. Zatim je isto tako rečeno da će se održati e, više administrativnih sastanaka koji će se ticati trgovinskog sporazuma. To je ukratko ono što se dogodilo u Tokiju Mislim da je to sve svemu bio koristan i važan sastanak na vrhu, prije svega što se tiče e, ovih tema. Govorili su isto tako o tome da bi se vrlo, brzo moglo održati naknadni sastanak, neki su rekli u prvoj polovici iduće godine i da taj trenutak u travnju u kojoj će se revidirati pregovori o slobodnoj trgovini nam dopuštaju da iskoristimo taj važan trenutak. I toga će iduća godina biti dosta važna, važna godina što se tiče naših odnosa s Japanom. Ako mi dopustite, preći ću sada na Kinu. To je bio 16. sastanak na vrhu sa Kinom i deseta godišnjica sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Europske unije i Kine i to je bila prva prilika za dva e, predsjednika da se sastane sa novim vodstvom Kine, iako su već upoznali zasebno e, nove, e, nove vođe. A predsjednik Jinping je podsjetio da je posjetio Brisel. Taj sastanak se održavao odmah nakon treće plenarne sjednice stranke gdje je doneseno niz važnih odluka, a e, njihov učinak e, se još uvijek e, ne vidi u potpunosti. Postoje naznake za reformama u Kini i to je bila stoga dobra prilika da kontaktiramo novo vodstvo i da dobijemo osjećaj za to u kojem smjeru oni žele krenuti. Prije sastanka na vrhu, dan prije, smo imali jedan drugi sastanak i prvi put isto tako i večer u kojem je e, gdje je domaćin bio Xi Jinping i to je bio dosta opširno, opširni sastanak koji se čak odužio, a i večera se isto tako odužila. Rekao bih da je ono najzanimljivije ona najbitnija poruka koju želim prenijeti, to da je postala dobra konstruktivna energija, ali isto tako različit stil vođenja što se tiče e, ta dva lidera. Imamo veću spontanost, mnogo veću interakciju, mnogo manju formalnost nego što je to prije bilo. Posebice u azijskom kontekstu mnogo toga je već unapredu zakazano i službeno, a sada je bila prisutna veća interakcija te veća spontanost. I rekao bih e, jedna vrsta samouvjerenosti. Ali također i jako dobro upravljanje ovim različitim temama o kojima smo govorili, što nije uvijek e, istina za sve takve vrste sastanaka. Što se tiče naših ciljeva, mislim da smo mogli odastati jednu pozitivnu notu za sljedeće razdoblje našeg odnosa, sada na ovom prvom sastanku između najviših e, predstavnika. Imali smo novu strategiju za do 2020. godine i i moram vam reći da je taj sastanak bio dosta težak. Imali smo kad kad je prisutan e, birokratski e, rad za nadmoć, no dokument koji smo na kraju zradili je dosta dobar i mislim da je dobar početak za to da planiramo ambiciozni partnerstvo u idućih nekoliko godina. Prije svega uspjeli smo se dogovoriti da ćemo pokrenuti pregovore o bilateralnom sporazumu o ulaganju, te da ćemo raspravljati isto tako o tome kako ćemo se pozabaviti određenim e, trgovinskim napetostima. Također smo govorili o sporazumu o održivom razvoju te isto tako o sustavu razmjene e, između pojedinaca. Bilo je poteškoća oko toga kako, kako ćemo se dogoditi oko e, migracijskih pitanja i pitanje viza. A sastanak koji je po tom pitanju održan u listopadu je bio dosta nezadovoljavajući Što se tiče liberalizacije viznog e, režima za diplomatsko osoblje, to je nešto što i dalje nije riješeno. Mi ćemo i dalje nastaviti kontaktirati sa e, Kinom, ali tu će biti potrebno dodatni napori. Zatim smo isto tako su dva predsjednika izrazili svoju zabrinutost što se tiče temeljnih sloboda i ljudskih prava. Predsjednik Van Rompuy je priznao da postoji napredak što se tiče toga u Kini, ali je rekao isto tako da postoji više što bi se moglo napraviti u vezi e, slobode izražavanja i e, osoba koje pripadaju manjinama. Želimo i dalje poboljšati dijalog između Europske unije i Kine i želimo i dalje zgledati o tome na koji način možemo najbolje poboljšati našu suradnju i uvjete koji se toga tiču, a mislim da nadogradnja na ono što je bio vrlo uspješan e, posjet posebnog izaslanika Europske unije za ljudska prava, gospodina Labrinidisa, je nešto što nam dopušta da sada uvedemo veći, veću dinamiku u taj dijalog koji se katka temeljio samo na vrlo statičnim izjavama o tim pitanjima. Ne želim tu e, reći, ne želim biti oštra, ali mislim da nam je potrebna veća dinamika u tim razgovorima. Zatim smo govorili isto tako o gospodarskim, trgovačkim E, pitanjima i pitanjima ulaganja kao i međunarodnim pitanjama, naravno o Iranu, budući da su pregovori bili u tijeku, zatim e, Južno-Kinesko more i mogu reći da što se tiče Jugoistočnog mora i ovih razmirica, Kina je rekla da su to bilateralna pitanja koje se ne bi trebalo prebaciti na multilateralnu razinu, nego što bi se trebalo prepustiti u rukama e, tih država. To znači da smo dobili, kao što vidite, različite informacije, različite poruke, kako u Kini, tako u Japanu. I mi smatramo da imamo određenu, određen interes u tome da riješimo te razmirice, e, no mi ne želimo zauzeti nikakav stav o razmiricima oko teritorija, nego pozivamo obje države da koriste diplomatske i političke kanale, e, da iskoriste te mogućnosti kako bi uspjeli riješiti probleme e, prije svega što se tiče razgovora između Čajne i ASEANA o e, načinu na koji bi se to moglo riješiti. E, ovaj, ovaj razgovori o sporazumu za 2020. godinu su bili, kao što sam rekao, dosta teški i tek su završeni e, nakon e, samog sastanka. Morali smo se vratiti kasnije kako bismo malo izmijenili tekst, dodali koju rečenicu, koji zarez u petak i zatim smo konačno postigli sporazum. No, mislim da je to dosta uravnotežen paket dokumenata. Taj dokument je, kao što je predsjednik Van rekao, živ, koji će se obnavljati, mijenjati i nadopunjavati. Također smo dobili naznake o mogućoj sudjelovanju Europske unije na sastanku eh, o jugoistočnoj Aziji. Naravno, to se treba temeljiti na konsenzusu svih stranaka, iako Kina na, na tome inzistira. Zatim smo odlučili isto tako podignuti razinu dijaloga između EU i Kine, prije svega što se tiče pomorskih pitanja i e, pitanja krivotvor, e, kriv, protiv, e, mjera protiv gusa, gusarstva. To je ono što sam ja htio reći o sastanku sa Kinom. Htjeli smo započeti isto tako s razgovorom o vladavini prava, no nismo to uspjeli spomenuti kao takvo. Iako je, a to je zanimljivo, to jedno od rezultata teče plenarne sjednice stranke, to je spomenuto u tekstu, no imamo referencu u našoj, u našem, u našoj agendi za 2020. godinu gdje imamo jednu odredbu o pravnim pitanjima što nam omogućava da nastavimo e, dijalog upravo o ovom važnom području. Zatim što se tiče razmjene između pojedinaca i suradnje u, kod mladih, kulture, kulturnih pitanja migracije, turizma i viza. Imali smo isto tako i angažman da se postigne sveobuhvatni dogovor jer se pregovori još, e, još odvijao o e, geografskim oznakama, da se ostvari e, mogućnost partnerstva između malih i srednjih poduzeća, a također smo imali i dobro partnerstvo, dobar forum o partnerstvu u organizaciji, gdje smo imali veliki odazov gradonačelnika sa kineske strane, a također smo ustanovili godišnji e, dijalog o razvoju. Potpisali smo dosta isto tako sporazuma, sporazum o suradnji na području intelektualnog partnerstva, na tehnologiji, ulaganju, biotehnologijama, prehrambenim namirnicama i drugom. U ta dva aktivna dana sa ovim drugim pratećim događajima forum o, poslov, o poslovnom okruženju i drugima. Pokrili smo široku paletu tema i mislim da je deseta obljetnica našeg strateškog partnerstva bila time jako dobro obilježena i da smo stvorili dobru platformu kako bismo nastavili s time i u sljedećem razdoblju. Jasno je da postoje teme po kojima smo podijeljeni, na primjer trgovina, ljudska prava, no atmosfera je sve u svemu bila konstruktivna i pozitivna i mislim da se i te prepreke mogu savladati uzevši u obzir naše zajedničke izazove, prije svega što se tiče održivog razvoja, demografskih promjena te kineskog ogromnog izazova vezan uz urbanizaciju. Mislim da će tu europska stručnost i europska iskustva moći biti od velike pomoći e, Kini pri provođenju tih reformi. To je ono što sam htio reći o sastanku s Kinom. Svakako sam spreman dati vam dodatne detalje, komentare ili informacije već kako je to potrebno. Hvala gospodin Salafranka. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine Salevan na vrlo zanimljivom izvješću. Pitao sam se je li Europska služba za vanjsko djelovanje razmotrila odluke donesene u prvoj godini vodstva predsjednika komunističke stranke, kao što su neki socijalni aspekti, zatim logori za obrazovanje i sl. Jeste li razmislili o ekonomskim aspektima nove politike, decentralizacija? i pitanje na kojoj razini se donose odluke. U tom smislu me zanima što mislite o ciljevima novog tima na čelu Kine. Oni žele do 2020. udvostručiti BDP. BDP. I jedno pitanje opće prirode, a koje ima veze i utječe na pregovore s Kanadom. Mi ćemo predočiti izvješće Jegle na plenarnoj sjednici, o tome razgovaramo sa gospodinom Peterleom, tu je izvješće o Japanu, neki zastupnici američkog kongresa nam dolaze u posjed danas. Gospodine Sullivan, vi ste spomenuli političke probleme i demokratsku, demokratske klauzule koje proizlaze iz tih sporazuma. Zanima me što će komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje učiniti kako bi e, se suočili s tim pitanjima? Mislim da moramo pokazati partnerima da je to nešto što funkcionira u oba smjera. Zanima me što mislite o tome. Izgleda da je u sporazumu sa SAD-om pronađeno jedno kreativno rješenje, a to je da će rezultati sporazuma uzeti u obzir načela kojima se nadahnjuje obje strane. No, zanima me kako ćemo to prevladati. E, to je nešto što uistinu stvara zabrinutost kod naših partnera i smatram da je bitno istaknuti činjenicu da demokratska klauzula ne bi trebala stvoriti poteškoće e, za naše partnere, dakle to su zemlje koje su demokratski napredne i to ne bi njima trebalo stvoriti probleme. Kolega Tenok ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, drago mi je da je David ovdje. Jasno je da su ovo vrlo važni strateški sastanci. Imam čitav niz pitanja. Kao prvo, kada je riječ o odnosima između Japana i Europske unije, ideje o sporazumu o slobodnoj trgovini, kako se to uklapa u jedno dugoročno strateško razmišljanje o transpacifičkom partnerstvu. Oni koji razmišljaju dugoročno, ja bih htio da imamo jednu zonu slobodne trgovine sa sjeverne, od Sjeverne Amerike pa preko Kolumbije, Perua i Meksika, zatim Kanada i onda preko Pacifičkog oceana do Japana. Ne znam je li komisija razmišlja na sličan način, dakle govorimo o srednjeročnom i dugoročnom razdoblju. I zanima me kako gledate na gospodarstvo u Japanu, da li koncepcija Abenomics uistinu funkcionira i kako gledate na odnose između Kine i Japana. Imali smo razdoblje od nekoliko godina kada se mogao steći dojam da se te dvije zemlje približavaju, međutim odnosi su zahladili među vremenu. Prije nekoliko dana su Japanci dali izjavu da će početi nadzirati zračni prostor iznad jednog dijela Kine i znam da su i Amerikanci na to reagirali. Zanima me koja je reakcija Europske unije Eh, imali barunica Ashton neku izjavu, jer ukoliko dođe do izbijanja neprijateljstva između tvih dviju velikih sila, to bi uistinu moglo imati široke posljedice ne samo na daleki istok, nego i mnogo šire. Ja sam inače na čelu grupe prijateljstva sa Tajvanom, koji isto tako ima povijesne zahtjeve vezano uz to otočje. Međutim, oni žele promicati, dakle, bilo je došlo do stukoba sa Filipinima. E, isto tako je bilo nekih sukoba sa Vijetnamom. Spomenuli ste ASEAN. Zanima me kako vidite ulogu ASEANA Isto tako je i postoji tajvanski mirovni plan koji je iznio predsjednik tamo. Zanima me što možete reći o tome. Isto tako e, na domaćoj sceni Velika Britanija je dala izjavu da će pokušati olakšati, odnosno uskladiti sustav viza sa šengenskim sustavom tako da oni koji dobiju e, sustav Schengena vizu mogu dobiti britansku vizu. Da li se to odvija bilateralno u koordinaciji sa lokalnim veleposlanstvima na terenu, jer Velika Britanija sada gubi e, turiste, kineske turiste u odnosu na Pariz i London. Mislim da to trebamo riješiti jer ćemo u protivnom e, mi u Velikoj Britaniji imati poseban sustav odvojen od šengenskog sustava. To je za nas donekle i bitno. Međutim, ako netko ima Schengensku vizu i želi doći, trebao bi moći posjetiti i Veliku Britaniju bez nekih većih problema. Ne znam, izgleda da se sada obraćam praznoj stolici. Hvala e, gospodine Salivan što ste došli na sastanak. E, htio bih iznijeti nekoliko komentara. Charles je već spomenuo neke informacije i ja bih se isto htio osvrnuti na odnose između Kine i Japana. Kao prvo o Japanu. Možete li reći kakva je situacija u odnosu na Sjevernu Koreju, dakle kakvi su odnose između Sjeverne Koreje i Japana i drugo, je li se razgovaralo o nuklearnim nesrećama u Japanu i implikacijama koje one imaju e, na to područje. Što se tiče Kine, postoje dva aspekta koje bih htio spomenuti i mislim da ih treba spominjati. A kao prvo to je sramotna pozicija Kine u vijeću sigurnosti u odnosu na Siriju i zanima me može li se tu izvršiti snažniji pritisak. Ja bih rekao da je Sirija u takvom stanju i Rusija i Kina ne žele zauzeti razuman stav u vijeću sigurnosti. Drugo, Mislim da smo svi primijetili da je Kina ušla u Afriku u smislu trgovine i da podržava neke od najgorih diktatorskih režima u Africi zato što je to navodno u trgovinskom ili financijskom interesu Kine. Pitam se je li to nešto što bismo trebali isticati u razgovorima s Kinom. Oni imaju pravo trgovati kao što i mi imamo u Europskoj uniji. Međutim, postoje neke implikacije u odnosu na odrođene vlade i njihovo postupanje i mislim da bismo tu možda trebali zauzeti stav. Hvala. Hvala. Gospodin Mon ima riječ. Hvala. Por su briefing tan interesante. Hvala i zahvaljujem gospodinu Salivanu na izvješću. Neka od pitanja koja sam htio postaviti su kolege već spomenuli. Što se tiče činjenice da su samiti održavani u, u vrlo slično vrijeme, spomenuli ste neke tenzije vezano uz otoke. Zanima me je li jedna od tih dviju strana pokazala interes za trgovinski investicijski sporazum sa SAD-om, imaju li interes za to i drugo što mislite da Kinezi i Japanci misle o reformama koje se provode u Europskoj uniji, o ekonomskoj uniji, dakle obnovi ekonomske i monetarne unije. Jesu li te promjene u Europskoj uniji e, izazvale određen interes jedne od tih dviju strana ili obiju strana. Hvala. Sada gospodin Šolc ima riječ. Hvala. Ja također zahvaljujem gospodinu Salivanu na vrlo iscrpnom izvješću. Imam e, tri kratka pitanja. Spomenuli ste suradnju u energetskim klasterima. Je li to imalo određenu ulogu i možete li nam dati više informacija o tome kako se odvija suradnja e, kada je riječ o zaštiti okoliša u Kini jer se sada primiče zima i tu postoje brojni izazovi. Dakle, e, što konkretno znači ta suradnja u energetskim klasterima? Isto tako, drugo pitanje tiče se suradnje e, oči konferencije VTO-a, budući da su obje e, strane istaknule važnost multilateralne trgovine. Je li bilo nekih detaljnijih oblika suradnje o kojima je bilo riječi na samitu? Treće pitanje e, se tiče nacionalne sigurnosne agencije za vrijeme pregovora i općenito svjetske kontrole i nadzora nad radom obavještajnih službi. Recimo, e, tu je brazilska inicijativa u sklopu UN-a vezano uz rezoluciju UN-a o zaštiti privatnosti i obveze da se i druge zemlje priključe i daju potporu tom pristupu. Hvala. Gospodin Severin, hvala i čestitam vam na unapređenju. Gospodine Salivan, hvala i vama na vrlo cjelovitom izvješću. Jedno kratko pitanje, očito je da e, kineska strana zabrinuta i ima neka pitanja kada je riječ o značenju i o posljedicama našeg e, sporazuma o slobodnoj trgovini investicijama sa SAD-om. Je li to pitanje netko postavio za vrijeme samita, a ako da, kako vi ocjenjujete situaciju, što mislite jesu li Kinezi zabrinuti zbog toga i na koji način mi na to možemo reagirati? Hvala, to je bilo sve. I sada ponovno dajem riječ gospodinu Salivanu. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem uvaženim zastupnicima na opširnim pitanjima. Ja ću nastojati odgovoriti na sva pitanja koliko je to u mojoj moći. E, Milan Mon je spomenuo evropsko gospodarstvo, pa ću krenuti od tog pitanja. I predsjednik Van Rompu i predsjednik Barozo su uložili dosta vremena tijekom samita da objasne ekonomsku situaciju u Europi. Predstavili su jednu trezvenu sliku e, sa e, umjerenim napretkom, stabilizacijom i perspektivom za poboljšanje rasta. Nisu nastojali uljepšati situaciju ili ublažiti izazove koji su još pred nama. Oba predsjednika su mi rekla da su primijetili, e, a ja sam isto to primijetio na oba samita, da više nema osjećaja zabrinutosti zbog ekonomske situacije u Europi, što je bio slučaj prije godinu ili dvije. Dakle, na neki način e, međunarodna zajednica prihvaća da je Europa odradila domaću zadaću kako bi e, se kriza riješila i da smo na pravom putu. Dakle, naravno ne trebamo posustati s naporima, pred nama su još brojni izazovi, ali mnogo je manje naglasak bio na tome da se traže jamstva i da se e, vezano uz ekonomsku situaciju u Europi, dakle više manje je opće prihvaćeno da je Europa u proteklih nekoliko godina odradila e, teži dio posla e, kako bi se suočila s krizom i da je sada na mnogo zdravijem putu za ozdravljenje. Što se tiče pitanja kolege Salafranka vezano uz e, plenum stranke i reforme, e, moram iskreno reći da još uvijek to proučavamo, ne trebamo nagliti sa zaključcima isključivo na temelju dokumenta jer e, ništa nije u tim zemljama onako kako izgleda na papiru, no na prvi pogled je zaključak koji možemo izvući taj da u Kini a to je poruka koja dolazi od vodstva, dolazi do značajnih novih reformi koje se tiču pitanja kao što su ljudska prava, uključujući i politiku jednog djeteta, ukidanje e, politike preodgoja, zatim veća liberalizacija i davanje mogućnosti da se ljudi kreću u zemlji, E, predsjednik Jinping je vrlo elokventno govorio za vrijeme večere o izazovima e, urbanizacije i prelaska sa sela u gradove i Kina želi da se to odvija na način da e, ne dođe do stvaranja siromašne klase siromašne klase u gradovima, odnosno siromašnih četvrti kao što je slučaj u Latinskoj Americi. Dakle, postoji snažan e, osjećaj zaokreta u kineskoj politici kada je riječ o ovim pitanjima. Što se tiče ekonomije, možda je najzanimljivija reforma poduzeća u državnom vlasništvu, jer je to nešto što koči gospodarstvo u Kini. Mi sada radimo e, na tome da zapravo pokušavamo to sve skupa proučiti i vidjeti kako će se to provoditi konkretno u djelo. Poruka koju smo dobili od vodstva jest da je to e, vrlo značajan paket reformi koji bi se trebali baviti izazovima kao što su urbanizacija, održivi ekonomski razvoj, zatim e, isto tako izazov pretjeranog razvoja istočne obale Kine u odnosu na njezinu zapadnu obalu koja je nedovoljno razvijena. Dakle, to je jedan sveobuhvatni paket reformskih mjera. Međutim, e, ono što se možemo složiti jest da postoji deficit kada je riječ o političkim reformama. Trenutno nema nikakve namjere da se dramatično, drastično mijenja politička situacija. Vidjet ćemo naravno kako će to izgledati u budućnosti. Pitali ste me vezano uz E, neke klauzule u sporazumima, diplomatske, u demokratske klauzule. Dakle, mogu samo reći da imamo snažan mandat da inzistiramo na političkim klauzulama u sporazumima te na vezi između političke klauzule i trgovinskog sporazuma ili sektorskog sporazuma. Dakle, mi želimo uputiti jasnu poruku da svaki sektorski sporazum koji sklopimo mora sa sobom donositi određene političke uvjete. E, to znači da mi imamo povjerenja da će ta zemlja ispunjavati neke zahtjeve, e, e, političke zahtjeve vezano uz ljudska prava, a u slučaju da to nije tako, onda možemo obustaviti primjenu sporazuma. Dakle, mi smo tražili od partnera da prihvate e, takve klauzule, međutim to se u nekim situacijama pokazalo vrlo uvredljivim, pa smo morali objasniti da je to e, sve na načelu reciprociteta, da mi isto tako odgovornost preuzimamo na sebe, međutim oni su svejedno ponekad zauzeli stajalište da je to neprihvatljivo. E, naravno, mi smo isto tako E, jasno stavili do znanja da je e, situacija nije ista sa svim zemljama. Iskreno rečeno, još uvijek nismo uspjeli uvjeriti sve partnere, posebno ne one koje ste spomenuli, da bi to bila dobra ideja. Mi sada pokušavamo eksperimentirati sa različitim formulacijama i vidjeti možemo li na neki način izići iz tog problema i pronaći odgovarajuću formulaciju. Evo, na primjer, Kanada je sada prvi konkretni slučaj gdje ćemo imati uspješne trgovinske pregovore i uspješne pregovore o političkom sporazumu, ali nećemo doći do dogovora vezano s političku klauzulu. Vijeće je e, jednoglasno donijelo tu odluku, međutim morat će dati svoju ocjenu situacije. Mi nismo još uvijek u potpunosti odustali od činjenice da pronađemo formulaciju sa partnerima koji razmišljaju kao i mi da bismo mogli riješiti to komplicirano pitanje. Međutim, to je pitanje na koje ćemo se sigurno morati vratiti. Što se tiče ostalih pitanja, posebno vezano uz trgovinu, u oba slučaja, i kada je riječ o Kini i kada je riječ o Japanu, moram reći da se nije pojavilo pitanje trgovinskog sporazuma sa SAD-om e, kao problem. Japan je istaknuo da je njihova obveza preko atlantskim pregovorima i partnerstvu nešto što nije ugrozilo njihovu obvezu u sklopu sporazuma o slobodnoj trgovini s nama. Dakle, oni smatraju da je to komplementarno. I u odgovoru na pitanje kolege Tanoka mislim da moramo biti realni. Gospodin Šolc je postavio pitanje o svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Izgleda kao da će konferencija na Baliju dovesti do uspješnih rezultata i da će se Ostvariti ograničeni napredak kada je riječ o planu iz Dohe, multilateralni forumi su najbolji e, kada je moguće postići sporazum u tom formatu, međutim ne znamo može li se na razini VTO-a doći do sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini, tako da ćemo nastaviti sa bilateralnim sporazumima, no upravo ste kolega Tenok, ako pacifične, pacifičke, zemlje Pacifika e, potpišu sporazum o slobodnoj trgovini. Mi imamo e, sporazum o slobodnoj trgovini sa Meksikom, Kanadom i SAD-om. Prema tome sve to zapravo se nekako uklapa u jednu cjelovitu sliku i ja se nadam da ćemo se u određenom trenutku svi sastati u Ženevi i vidjeti na koji način se to može ugraditi u jedan multilateralni okvir kako bi svi od toga imali prednosti. Evo, takvo je trenutno stanje što se tiče odnosa u regiji. Mislim da su odnosi zahtjevni, problema ima mnogo, ima e, brojnih teritorijalnih sporova, osjećaje povijesne nepravde u regiji i tako dalje. Ja bih to okarakterizirao na način da je Azija regija koja ekonomski brzo napreduje, koja e, napreduje u smislu ekonomske interpenetracije međusobne ovisnosti, međutim istovremeno je sigurnosno okruženje vrlo fragilno. Ja sam u osnovi optimist i vjerujem da će e, stvari e, izići na dobro, međutim to je područje gdje e, neke tenzije koje se ne riješe na odgovarajući način mogu eskalirati. Znamo i iz vlastitog iskustva iz Europe kako se to događa i neki e, razgovaraju o novoj sigurnosnoj arhitekturi u Aziji koja bi mogla omogućiti svim strankama da kanaliziraju nesuglasice u diplomatske kanale umjesto u bilateralni sukobe. Međutim, tamo su brojne napetosti, odnosi između Koreje i Japana nisu baš najbolji kao ni odnosi između Kine i Japana, oni su također napeti, a postoji napetosti u odnosima između Kine i e, zemalja jugoistočne Azije i ASEAN. Asan je naravno i potpora e, Asanu je sastavni dio naše politike u regiji. Nadamo se da će se dogovoriti jedan kodeks između Kine i Asana i da će se to uklopiti u e, širu sigurnosnu arhitekturu Kolega Tenok, spomenuli ste pitanje vize, viza. Ne znam kako će se to odvijati u praksi, ali slažem se s vama. Možda bi bilo najbolje ako mogu reći svoje osobno mišljenje da se Ujedinjena kraljevina i Irska uključe u Schengen jer onda ne bih morao nositi putovnicu kada idem kući. To je jedino mjesto gdje mi treba putovnica i bilo bi svakako dobro kada bismo imali zajednički sustav viza za svih 28 država članica. No, ako to ne uspijemo, onda je dobro da imamo nekakav sustav priznanja između nacionalnih viza i šengenskih viza i vjerujem da bi i naši partneri to pozdravili. S Robertom, mislim da sam spomenuo Japan i Koreju, što se tiče nuklearnih nesreća, nuklearnih incidenata, jasno je da su pred Japanom brojni izazovi u smislu njihove energetske politike, a to se odražava i na smanjenje njihovih srednjeročnih ciljeva za smanjenje emisija. Nažalost, još uvijek nisu e, shvatili na koji način mogu uspješno ponovno pokrenuti e, nuklearne instalacije, nuklearne pogone htio bih naglasiti da smo mi prenijeli poruku da razumijemo njihovu situaciju, ali i dalje računamo na pan kao saveznika u pregovorima i da ne bismo htjeli da oni smanje svoje obveze kada je riječ o ambicioznim ciljevima u tom smislu na međunarodnoj razini. Kada je riječ o Siriji, mislim da je jasno i ja sam uvijek imao taj dojam u razgovorima. Kada razgovaramo s Kinom o Siriji, uvijek se slažemo oko svega osim posljednjeg dijela, a to je da bi nešto trebalo možda poduzeti. Dakle, oni se slažu s nama kada je riječ o ocjeni situacije, ali misle da nije dobro da se itko miješa u tu situaciju. E, međutim, mi samo možemo izraziti žaljenje zbog toga. Istovremeno želim naglasiti e, vrlo konstruktivnu ulogu Kine u pregovorima s Iranom. Barunica Ešton je javno rekla da je Kina bila vrijedan partner u pregovorima i da je njezina uloga bila iznimno konstruktivna. Prema tome mislim da nije fer reći da Dakle, sve o svemu mi se dobro slažemo s Kinom, ali nažalost kada je riječ o Siriji to nije slučaj i znamo kakve su humanitarne posljedice događaja u Siriji. Dakle, one istinu poprimaju tragične razmjere i izazivaju zabrinutost. Što se tiče Afrike, dogovorili smo se da se pokrene dijalog o razvojni dijalog gdje bismo razgovarali o razvojnim pitanjima. Da, razlikuju se pristupi, mi se moramo temeljiti, e, moramo držati svog načela poštivanja ljudskih prava i vrijednosti. Međutim, kineski angažman nije u potpunosti besplatan i mislim da će se to možda izbalansirati tijekom vremena no mislim da će Kina u svakom slučaju biti važan igrač u razvijenim zemljama, posebno u Africi i mi ćemo se svakako konstruktivno e, s njima surađivati. Jasno mi da sam možda prekoračuje svoje vrijeme, no neću još dugo. Što se tiče paketa za 2020. što smo dogovorili s Kinom, mislim da ovdje kada govorimo o sigurnosti opskrbe energijom, da istovremeno razmatramo i zakonodavstvo koje se bavi energetikom. Dakle, neke standardi, neke formulacije, e, suradnja u niskougljičnoj tehnologiji i poboljšanje rada primjerice Centra za čistu energiju Europska unija Kina koje potpomaže smanjenju emisije ugljika. Također postoji mogućnost bavljenja pitanjem nuklearne energije na siguran način kroz opći sporazum Euratom sa Kinom. I konačno osnažna suradnja u regulativi po pitanju energetike. Dakle, kako bismo razmijenili najbolje prakse. To su primjerice neka polja koja raspravljamo, a tema koju smo željeli imati na samitu, ali koja nije baš dobro dijeknula kod Kineza, je siguran rast u zelenom okruženju. Jer vjerujemo da imamo prilično tog, puno toga zajedničkog u tom pitanju. Kao što ste sami rekli, Kina, bilo tko tko je posjetio Kinu, osobito Peking, zna kolike vrlo ozbiljne probleme imaju u smislu okoliša, što i njihovo stanovništvo također prepozna i mislim da mi je jasno da moraju reagirati na to. I to je također sastavni dio programa trećeg plenuma. Dakle, uopće se nije spominjalo pitanje zaštite podataka ni pitanje privatnosti koje ste spomenuli. E, predsjedniče, danas da sam odgovorio što sve obuhvatnije na pitanja, ukoliko sam bilo šta izostavio ili ako nekakvu dodatnu informaciju želite, možemo to učiniti prema potrebi na bilateralnoj osnovi. Hvala. Puno vam hvala. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta o reviziji Europske službe za vanjsko djelovanje. Nažalost, Pjevimon je otkazao sastanak, rekao mi je u vijeću da će doći, ali vjerojatno došlo do nekog hitnog slučaja zbog samita Vilniusa. No, istovremeno možda i imamo sreću Glavni operativni direktor David O'Sullivan će preuzeti njegov zadatak. I također sam zahvalan što je e, ambasador Kala s nama. I možda vas dvoje možete početi e, objašnjavati vaše prijedloge za proces revizije. Znamo da niza, onoga što smo mi usvojili u parlamentu, to je izveće koje sam ja predočio u našem odboru, da su ti prijedlozi slično tako prihvaćeni i od visoke predsjednice i zamjenice predsjednika komisije, no mnogo od onoga što stoji u izvješću se smatra dobrim, ali postoji manja ambicija da se te mjere stvarno provedu u praksu. Jer ako čekamo dok se ne sazove nova komisija, nova visoka predstavnica i novi parlamenti, i dok se oni ponovno ne uhodaju, će proći dvije godine. A sa saznanjem koje imamo danas, e, možemo već sada pokrenuti određene postupke, možemo imati od toga koristi. Mi smo svjesni toga da je sada, nakon tri i pol godine vanjske službe, mnogo toga već postignuto. Mogu reći da je e, čaša napola puna, no na drugoj polovici valja poraditi i to je e, nešto što ne smijemo odgoditi još dvije, dvije pol godine. Već trebamo sada već početi sa provedbom i stoga bismo zamolili za malo više ambicija kako bi se to postiglo. Također vidimo da i one točke koje smo kritizirali, e, dakle povezanost e, između komisije i vanjske službe koje se treba popraviti tako što će visoka predstavnica ili budući visoki predstavnik jače vršiti svoju ulogu e, zamjenika predstavnika komisije i da će na taj način dobiti i snažniju ulogu u tim nadležnostima da se tu ne radi o konkurenciji, već o suradnji i da je to jedini način na koji možemo izbjeći stvaranje e, zatvoranih e, skupina i kojima se mogu poboljšati odnosi. Također postoji uloga koordinacije, postoji učinak sinergije koji želimo postići kako bismo na taj način se osigurali upravo da dođe do jače sinergije. Zatim postoji niz daljnjih pitanja. Imamo pitanje Europskog centra za odgovor e, za krizne situacije, pitanja koje se tiču ugovora, pitanja koje se tiču zamjenika i kako će, kako će se tu situacija odvijati i da treba popraviti određene jasne greške kako bi se moglo započeti s time nakon novog saziva komisije. Zatim imamo pitanje i kako će se vršiti priprema prema sastanku na vrhu u prosincu gdje želimo vidjeti kako se odvija konstruktivna suradnja to su samo primjeri za ono što općenito moramo razmotriti. Također trebamo odgovoriti na pitanje koje je povezano sa strukturom, sa sastavom, sa samim osobljem. Jer moram reći, možda ću malo petirati, ali imam sve više utisak da su službenici Europske unije vojnici, a da su službenici i zastupnici sa nacionalne razine generali te da države članice smatraju da onih 30% službenika koji treba dolaziti do iz nacionalnih razina da oni trebaju zauzeti glavne i najviše pozicije, a to nije, to nije e, zamišljeno tako, već je zamišljeno da se tih 30% E, zaposlenika razmjeste na svim razinama. To dovodi zatim do frustracije kod e, drugih službenika jer im se blokira mogućnost napretka, a to nije dobro kada nastaje nova struktura. Sve su to samo nekoliko primjera, ali koji e, su dosta reprezentativni za opće stanje. To me dosta zabrinjava. Što se tiče proračuna vanjske službe, kolega Franka može isto tako reći kako će se odvijati proračun, na primjer za posebne predstavnike. Još uvijek se čudim tome što oni sjede u vijeću, zašto oni ne sjede u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Kod komisije države članice žele susjednu politiku penjeti na Europsku službu, ali službenici pak trebaju i dalje sjediti u vijeću. E, naći za to opravdanje je zapravo vrlo teško. I isto tako položaj specijalnog predstavnika i veleposlanika Europske unije je katkad dosta nejasan. To postaje skoro sicofreno kada imamo dakle osobe koje su razmiješene kako u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, tako i, u vijeću, a s tim su povezani i troškovi, ali to samo želim e, ovako na rubu spomenuti. Postoji dosta točaka, ja sam sam sada spomenula samo nekoliko točaka i stvarno smo tu začuđeni zašto ne vidimo određene promjene. Ja smatram da mogu reći da će novi parlament imati isto mišljenje. Ako ne dođe do promjene u strukturi, onda ćemo opet morati voditi raspravu o tome, pa i što se tiče samih e, radnih mjesta, jer sve to je protivno sporazumu i protivno ugovoru. To je protivno sporazumu, to su obvezujući ciljevi i mi moramo iskoristiti političke, ali i druge instrumente ako dođe do kršenja tih dogovora neke države članice, ne sve države članice, koriste Europsku službu za vanjsko djelovanje za svoje svrhe, a sve ostalo im je svejedno. To je sve od nas vrlo bitno. Trebamo isto tako vidjeti kako možemo stvoriti osjećaj tima. Nacionalni službenik mora imati mogućnost ostati za stalno u Europskoj službi za vanjsko djelovanje ukoliko je to u interesu službe svjesno svjesni stav države članice da se samo uz njihovu suglasnost može produžiti ugovor službeniku znači de facto da će uvijek doći do e, osjećaja lojalnosti jer onaj tko je zadužen za zapošljavanje će imati lojalnost službenika. To je ljudski i službenici su također ljudi i stoga se ponašaju na taj način a odluka o tome zapravo u Europskoj uniji nije na njima. Pa već e, bi bilo bolje kada bi službenik e, kad bi se službenik dopustila odluka, e, jer mladi službenik koji sazna neku povjerljivu informaciju, a koji je lojalan nacionalnim službama, će prvo tu informaciju penjeti njima, a ne službama zajednice. I toga mislim da je bitno da učinimo nešto i pitanje imenovanja osoblja Europske službe za zanjsko djelovanje je pitanje koje treba spomenuti, trebamo biti hrabri. Netko ko je nov u tom poslu to ne može učiniti, i stoga se čudimo što je to na neki način shvaćeno samo kao izvješća, inače ih treba pustiti na miru. Znam da visoka predstavnica obavlja izvrstan posao i već sam razgovarao s njom kako e, mi vidimo, na primjer, postupanje Europske unije unutar pregovora s Iranom i Rekli smo da je e, gospođa Ešten i njeni suradnici, na primjer Helmut Schmidt, Helmut Schmidt napravili izvesan posao, ali isto tako smo naglasili da očekamo veće ambicije. David? Well, with Uz vaše dopuštenje, predsjedniče, rekao bih ja par riječi. A, I veleposlanik će vjerojatno komentirati. Prije svega hvala vam na ovoj prilici, hvala na svom uloženom e, radu parlamenta e, koji je radio na ovom dosjeu nekoliko godina i to uvelike cijenimo, to doista iskreno mislim, podršku i prednost parlamenta ove službi. A budimo iskreni, to nije bio laki izazov izazov s kojim se Keti suočavala e, i cijelu prvu godinu svog pravnog mandata zapravo je pregovarala o pravnoj osnovi koja bi omogućila rad i pružila podršku. A nakon toga je krenula tu strukturu provoditi u praksi dok je istodobno, kao što je samo vole reći, e, letjela avionom dok je pokušavala istodobno krila zaljepiti i sagraditi motor. No na kraju je postignuto mnogo i što se tiče naših politika, Iran je najnedavniji primjer toga. Ket je reviziju prezentirala kao što se tražilo odlukom koja je donesena prije ljeta. Predsjedniče, vi ste u više navrata već spomenuli da je trenutak za donošenje ovog izvješća da je mogao biti malo ranije u smislu da će to zapravo doći ljudima na stolove upravo u trenutku kada se očekuju sljedeće godine institucionalne promjene, izbori u parlamentu, saziv nove komisije, dakle prilično nezgodan trenutak i jedno od pitanja o pripremi ove revizije koja je bila svima na umu je bilo eh, hoćemo li se baviti pravnom promjenom prije institucionalne promjene ili to mora pričekati za kasnije. E, mislim da je konsenzus koji se polako javlja da bi bilo vrlo teško u ovom trenutku započeti sa procesom pravne promjene. I zbog toga smo svakako u jednom slučaju, u jednoj situaciji procjene različitih predloga upravo u svjetlu toga, gdje pokušavamo vidjeti kako najbolje se možemo time pozabaviti. Također bih odao priznanje doista herkulskom poslu koje je litavsko predsjedništvo obavilo na ovom dosjeu. Ambasade veleposlanik je dakle četiri kruga e, dubinskih rasprava koje je Peru posvetio upravo ovome i uz pomoć e, asistenata u Koreperu pripremaju se zaključci vijeća koje će opće vijeće nadamo se osvojiti 17. prosinca. Što se tiče pitanja o kojem raspravljamo, zapravo se radi o mješavini stvari koje može učiniti visoka predstavnica, koje se može učiniti u smislu reorganizacije, restrukturiranja kako bi se produktivnost povećala, usporedbi sa stvarima koje su srednjoročne, dakle promjene koje su potrebne u donošenju odluka, u zakonodavstvu, primjerice financijskoj uredbi, svi znamo koliko zadovoljstvo svima može i zabavu donijeti promjena te uredbe ili čak e, pravila koja se tiču svih dužnosnika. Dakle, jedna postoji mješavina kratkoročnih i srednjoročnih preporuka. Neke preporuka pokušavaju naše delegacije učiniti učinkovitijima, tako da sve upute prolaze kroz šefu delegacije, kako bi se proračuni administrativni smanjili, kako bi se osnažila suradnja između vanjske službe i upravljanja resursima unutar samih delegacija i kako bi se također osnažila lokalna suradnja između e, veleposlanstava država članica i delegacija. To mislim da je jedno od najvažnijih područja u kojima u budućnosti moramo raditi. E, pitanje zajedničkog, e, zajedničkih prostora, dakle dijeljenja iste infrastrukture, ali opet to je dugoročnija stvar, to ne možemo učiniti iz jednog tjedna do sljedećeg. Neke elemente ste već predsjedniče spomenuli, dakle posebni predstavnici, tu će biti potrebna jedna zasadna rasprava kako bi se to sa državama članicama raspravilo i koja će presjedati radnim skupinama, to također treba odlučiti, ali treba će više vremena za to. Što se tiče provedbe kratkoročnih predloga, mislim da ćemo njih moći sami provesti. Sljedeći komplet e, značajnih predloga su oni srednjoročni, a ti će morati čekati e, tranziciju institucionalnu koja je pred nama, zbog toga što će se to možda dotaknuti pitanje dodjele portfelja unutar komisije ili unutarnje organizacije komisije, a isto tako možda će biti potrebne i promjene zakonodavstva. To je i slučaj za imenovanje zamjenika, na što znamo da parlament polaže veliku pažnju i doista moramo se pozabaviti pitanjem kako najbolje nadići fizička ograničenja e, zapravo trojakog posla koje ima visoka predstavnica, potpredsjednica i istovremeno predsjedateljica Vijeća za vanjske poslove. Dakle, postoje različite mogućnosti, počevo od stvaranja trajnog zamjednika do nekih ad hoc aranžmana i to ćemo, o tome ćemo morati još raspravljati. Što se tiče službe za vanjsko djelovanje i reforme upravnog odbora i smanjenja broja izvršnih direktora, to je nešto što će Katie nasljednik ili nasljednica morati odlučiti. Na trenutak sam ja pomislio da sam Pierre Vimond, ali sad ponovno govorim o svojstvu Davida salivana I Pierre i ja smo zapravo imali svojevrsno e, zajedničku točku, svojevrsno u proteklim godinama i oboje smo smatrali da je to bilo opravdano u početnoj fazi gdje su zapravo izazovi bili veliki i bilo bi teško da samo jedan e, glavni tajnik se sam time pozabavi. Ali mislim da smo se mislim, dogovorili to smo predložili Keti i on je to spomenula u reviziji, da zapravo taj odnos se ne treba, takva situacija, nastaviti u sljedećoj fazi. I te dvije uloge... Ne, to nije jedna reforma koju provodimo. E, treba se na početku zapravo reći, ispričavam se, Pierre je planirao doći, ali nažalost neke druge pitanje e, Bliskog istoka su nažalost ga odvukla, mora pristovati važnoj videokonferenciji. E, ali kao što znate, on je uvijek u parlamentu i često je ovdje. E, što se tiče zajedničke sigurnosti i obrambene politike, to je važno pitanje e, upravljanje hitnim situacijama. Trenutni sustav što se tiče izvještavanja otvara mnoge mogućnosti moguća promjena formalne odgovornosti CSDP-a u hitnim situacijama, ali za to je bila potrebna promjena odluke vijeća. To opet ne znači da privremeno ne možemo pojednostavljivanje neko stvari, postupaka napraviti, ali opet moramo čekati ishod e, vijeća sljedeće godine e, prije nego što je bilo što finaliziramo. Dakle, to je trenutno stanje stvari. Predsjedniče, rekli ste da moramo biti ambiciozni Mislim da zapravo nismo sočeni s problemom ambicioznosti. Možemo identificirati pitanja kojima se moramo pozabaviti, ali postoje stvarne dileme da li se s ovim procesom treba započeti sada, uzevši obzir da će biti vjerojatno vrlo iznimno teško e, završiti ga u ograničenom vremenu u zakonodavnom smislu prije raspusta parlamenta, a istovremeno treba priznati da neka od ovih pitanja zahtijevaju i e, suradnju sljedećeg predsjednika komisije, sljedećeg visokog predstavnika, dakle osobito kada se govori o pitanju portfelja, strukture komisije i tome slično. Dakle, postoji doista pravo pitanje u ovom trenutku što možemo napraviti, uzevši u obzir da se to ne bi možda moglo i dovršiti ili da treba priznati kakva je stvarna situacija, da vidimo kakvo je trenutno stanje, ali da se stvari odrade jednom kada završe izbori i kada bude sazvana nova komisija. Moj osjećaj je da je snažan stav država članica da ne žele započeti sa procesom legislativne revizije, jer da bi radije vidjeli trenutno stanje stvari i zatim se time da se zatim na tome radi nakon parlamentarnih izbora i saziva komisije. E, toliko od mene u ime Europske službe za vanjsko djelovanje. Veloposlanik će reći kako stvari izgledaju iz njegove perspektive. Zahvaljujem predsjedniče, hvala Davide na uvodu. Dakle, spomenuli ste neke važne stvari već kojih sam se ja želio dotaknuti, no sve u svemu Mislim da vijeće se bavi svim glavnim pitanjima i da će doista potrebnu pažnju pokloniti reviziji e, vanjske službe. Dakle, drugi dio revizije, kako mi to vidimo, e, će imati novu komisiju, novog visokog predstavnika i zapravo će nakon izbora biti i novi parlament. David je o tome već dosta rekao, ali mi pokušavamo kao vijeće prihvatiti tu logiku dvojakog pristupa. Osobito kada imamo na umu da za neke ozbiljne promjene, za ozbiljnu reviziju e, trebamo legislativne promjene. Dakle, to nije lako i zato je potrebno mnogo više vremena i razmatranja. ja bih također e, rekao da tijekom naše pripreme za predsjedništvo vijećem, da smo se sastali s Davidom, to je bilo prije otprilike dvije godine, zapravo godinu i pol dana, i tada se postavilo pitanje što ćemo učiniti sa revizijom Europske službe za vanjsko djelovanje. David je tada rekao da prije svega ju moramo izgraditi, a tek tada razmatrati reviziju. Dakle, što se toga tiče, rekao bih da se doista radi o mladoj organizaciji i prije promjene zakonodavstva e, vjerojatno bi bilo moguće mnogo toga napraviti kako bi se povećala učinkovitost upravljanja i kako bi se osnažila suradnja između institucija i primjerice delegacija kako bi se doista mogle e, ostvariti ove ideje o zajedničkom dijeljenju prostorija, za izvješćivanju i sličnim stvarima koje se spominju u reviziji. Što se procesa tiče, Koreper je e, mnogo raspravljao četiri bloka preporuka, e, dakle funkcije Europske službe za vanjsko djelovanje, zatim dakle prije svega opće funkcije one, a zatim e, vanjsko predstavljanje, odnosno delegacije i kako je moguće poboljšati situaciju u tom pogledu. David je već spomenuo ta pitanja, dakle suradnja s državama članica, zatim zajedničko izvješćivanje, dakle kako pojednostaviti upravu, financijsko upravljanje unutar okvira trenutne financijske uredbe. Zapravo smo pozvali na intenzivniju suradnju komisije, Europske službe za vanjske djelovanja, kako bi našli način da se e, smanji opterećenje na delegaciji. Treća stvar je suradnja s državama članicama i institucijama, to je vrlo važno pitanje, dakle pitanje zapošljavanja. Time smo se načelno pozabavili i ništa nije savršeno, ali u ovoj fazi smo bili prilično zadovoljni stanjem. Tako da minimalno jedna trećina osoblja koje dolazi iz nacionalnih institucija, iz država članica je zapravo pokrivena. Naravno, postoje neki izazovi kako se s time nositi, no naglašeno je da je nužno održati trenutni pristup i pronaći načina da se dođe do bolje učinkovitosti. Dakle, tako bi zapravo zajednički preuzeli odgovornost i to je jedan od preduvjeta za europsku diplomaciju. I posljednja četvrta stvar je bilo pitanje, dakle, to je bila posljednja stvar, financijska pitanja i pitanja zaposlenika. Također smo pokušali pronaći načine kako se time pozabaviti, a raspravili smo i o dugoročnom upravljanju. Dakle, nekim dugoročnim preporukama, ali više teoretski govoreći, uz, jednostavno smo vidjeli kakvo je stanje stvari, a glavno pitanje ovdje bilo je pitanje intenzivnih rasprava o imenovanju zamjenika visoke predstavnice. A članovi Korepera su izrazili svoje zadovoljstvo trenutnim mehanizmom. Dakle, sistemom predsjednika, ministara, povjerenika koji preuzimaju odgovornost, ali ovim pitanjem ćemo se pozabaviti u bližoj budućnosti. Od drugih pitanja... Nešto što nije unutar nadležnosti komisije ili vanjske službe su konzulati. I velik broj država članica je pokušao nešto pokrenuti u smislu dobre prakse naših konzularnih službi e, i pripreme planova za hitne slučajeve, ali tu postoji otpor, e, nazovimo ih novim državama članicama, pa ćemo vidjeti kako ćemo se s time pozabaviti. Ali to će biti jedno od političkih pitanja. Kao što je David spomenuo, što se tiče drugih koraka, e, zamjenici se već bave pitanjem zaključaka vijeća. E, Koreper će se time pozabaviti početkom prosinca i čekamo usvajanje vijeća zaključaka 17. zaključaka vijeća 17. prosinca. Što se tiče ambicioznosti, e, doista vjerujemo da ovim načinom rada imamo mogućnost održavanja visoke razine učinkovitosti i čak i nakon izbora, novih izbora za parlament i saziva komisije novi visoki predstavnik eh, će učiniti svoje. I ukoliko je nužno promijenit će se odgovarajuća regulativa, primjerice financijska uredba, što se tiče pregovorima, što se tiče pregovora sa vanjskim partnerima, trebamo prije svega vanjske predloge koji će doći od strane Europske službe za vanjske djelovanje. Što se tiče da zatim predsjedavanja radnim skupinama, e, postoje različite stajališta, ali zato je potrebna jedna detaljnija rasprava i još više vremena. I naravno, predstavljanje formalnih e, prijedloga kako bi napravili nužne amandmane Dakle, nakon zaključaka općeg vijeća u prosincu, mislimo da ćemo mi u komisiji i Europska služba za vanjsko djelovanje odraditi jedan dio posla koji se tiče kratkoročnog razdoblja, ali vjerojatno ćemo morati nastaviti s ovim poslom e, kako bismo e, zadržali određenu razinu učinkovitosti i primjerice 2015. ćemo nastaviti raditi o ovome. No vidjet ćemo kakve će biti stajališta država članica i odluke ministara 17. prosinca. Roberto Galtieri. Hvala vam. Ispričavam se što sam kasnio bio sam govornik e, na jednoj konferenciji e, odbora AFKO, ali siguran sam da je Elmar Brok već e, rekao da revizija koja je objavljena krajem lipnja odražava većinu prijedloga koji su identificirani strane Europskog parlamenta. I time smo naravno zadovoljni. No mislim da bih se mogao usredotočiti na dva pitanja. Prvo je jedno općenitije koje je već spomenuo gospodin Sullivan. A tu se radi o tome kako povezati kratkoročne mjere koje su jasno identificirane, koje je moguće odmah provesti s onim ambicioznim elementima revizije, uzimajući u obzir činjenicu da ćemo kroz par mjeseci imati novi parlament i novu visoku predstavnicu za neko vrijeme. U potpunosti je jasno da je politički teško provesti znatniju reviziju e, odluke vijeća u ovom trenutku, no istodobno pitam se ne bismo li mogli pronaći način da novi visoki predstavnik započne s ovim zadatkom od početka, dakle sa svojom vlastitom revizijom. Dakle, moramo vidjeti što bi se realno, konkretno, u pravnom smislu doista moglo napraviti, ono što bi moglo napraviti sljedeći saziv parlamenta. Moj je prijedlog da pokušamo pripremiti e, rad, dakle pripremni rad da bavimo za sljedeću reviziju, umjesto toga da kažemo da ćemo sada učiniti kratkoročni dio posla, a nekim drugim ljudima ćemo prepustiti reviziju zakonodavstva. Naime, važno je da nakon pet godina iskustva da trenutno vodstvo zapravo e, doprinese i utječe na ambiciozniju reviziju. Dakle, vidjet će se tko će donositi odluke u budućnosti ukoliko će se mijenjati odluke, no ja bih potakao, potaknuo da se prokuša naći neki način da u ovom procesu revizije zadržimo određeni kontinuitet. E, mi se nadamo naravno da ćemo u sljedećem parlamentu, parlamentarnom sazivu biti prisutni, e, da nastavimo rad na tome. Ali važno je da oni koji su proteklih godina dobar posao obavljali, da što je više moguće doprinesu i utječu na dalji razvoj stvari. Naravno, vjerujem da bismo trebali imati zadaću identificirati neke kritične točke u kontekstu onoga čemu smo govorili. I samo bih neke od tih ključnih točaka spomenuo primjerice. sredetni smo što je prepoznata potreba da se osnaži uloga visoke predstavnice kao predsjednice komisije, da se zauzme jedan sveobuhvatan pristup u tom smislu, no istodobno revizija nije uvijek dosljedna tom cilju. E, dakle, postoji problem nedostatka stručnosti odnosno nadležnosti za vanjsku dimenziju politika zajednice i mislim da korištenje većeg broja dodijeljenih nacionalnih stručnjaka nije dobar način da se ispuni taj jaz, već je bolje da službe institucije identificiraju načine da se iskoristi postojeća kompetencija politika na razini Europske unije. To je jedan problem za parlament eh, koji se tiče odnosno potreba postoji za snažniji naglasak da se stvori određena diplomacija koja bi imala kontinuitet i što se tiče osoblja koje dolazi iz raznih izvora, ali koji svi postaju europski diplomati. Dakle, na tom pitanju bi se moglo i trebalo više učiniti. Još jedno važno pitanje za nas je e, nešto s čim zapravo nismo zadovoljni i čak smo jedan amandman o tome ponudili, a to je E, transfer proračuna USR-a iz proračuna zajedničke vanjske sigurnosne politike. Dakle, mislimo da je to korisno i konzistentno sa ulogom USAR-a i da to zapravo opravdava postojanje proračuna vanjske službe koja prije nije postojala. Dakle, te stvari je također potrebno uzeti u obzir. Zatim pitanje demokratske odgovornosti, odnosa s parlamentom, članka 36. deklaracija o demokratskoj odgovornosti. Drago nam je da se to sve uzme u obzir, na mnogo više bi trebalo učiniti da se pozabavimo pitanje demokratske odgovornosti i nove uloge vanjske službe i nove institucionalne uloge Europskog parlamenta. Tu postoji pitanje eksante konzultacija eh, parlamenta o mandatima, o misijama, o svim postupcima. Dakle, to je nešto na čemu bismo trebali raditi i počeli zapravo raditi odmah. Jer za to nije potrebna nikakva promjena zakonodavstva. E, to bi bile moje osnovne točke, ali svoj bih intervenciju e, završio nečim što možda nije toliko važno za ovu temu, ali jest povezano, a to je da bismo trebali biti ponosni na Europsku službu za vanjsko djelovanje. Jer ako pogledamo posljednji razvoj događaja, sporazum sa Iranom, Srbija, Kosovo, činjenicu da način na koji dolazimo do vijesti kroz medije zapravo ne održava ključnu ulogu e, vanjske službe. I to nije razlog da mi koji znamo e, koliko ključnu ulogu ima da im to ne priznamo i svakako bismo trebali e, kritizirati i poboljšavati, ali priznati da vanjska služba postaje jedno središte inicijativa stvarne vanjske politike što je važno za Europsku uniju. Gracias, señor presidente. Gracias, Sullivan, señor Hvala vam, gospodinu Sullivan. Veleposlaniče, hvala vam na ovom prikazu. Ja ću biti potpuno iskren. Želim upozoriti na to da je Europski parlament e, o izvješću Brok, putem izvješća Brok se za to zalagala da Europska služba za vanjsko djelovanje bude smještena pri komisiji. To se zatim nije napravilo, a naš parlament je pritom od početka podržavao Europsku službu za vanjsko djelovanje, te smo bili vrlo lojalni što se tiče rasprave o proračunu, što se tiče financijske prognoze. Na početku rasprave o tome smo govorili i o sredstvima za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Isto tako smo razgovarali o posebnoj proračunskoj liniji za posebne predstavnike i to zatim nije bilo moguće zbog e, pravnog temelja. Zatražili smo isto tako posebne odredbe e, za e, plaće službenika za prvu godinu, prije svega zbog toga što je revizorski sud utvrdio da nije bilo nikakvih manjkavosti kod rada Europske službe za vanjsko djelovanje. Kao što je kolega Gualtieri dobro rekao, postoje neki problemi, ali ipak Europska služba za vanjsko djelovanje napravila odličan posao. Sada govorimo o, i o e, razrješenju. Zatraženo je da se na plenarnoj sjednici bude racionalno, a prije svega se radi o izaslanstvu u Panami. Panama je vrlo važno trgovačko, logističko, gospodarsko e, središte i tu smo na početku imali poteškoća. Gospodine Osalivan raspravljamo isto tako trenutno o financijskim instrumentima imamo još uvijek instrument suradnje i razvoja. To, taj instrument se nalazi u području suodlučivanja. I tu je već odlučeno o povlačenju. E, Europski parlament ima tu posebnu ulogu. Radi se o 90 osoba koje, koje će se morati povući iz Paname, a to je odluka s kojom se mi ne možemo složiti. Svi sve službe Europske trebaju dobro raditi. Mi smo nedavno posjetili i Washington i New York. Tamo voditelji izaslanstava stvarno vrše vrlo uzoran posao, no kako je kolega Goltier s pravom napomenuo, postoje izaslanstva koje nisu još u potpunosti shvatili da rade u ime cijele Europske unije. Nedavno smo imali jedno drugo izaslanstvo našeg odbora u Anskoj zajednici gdje je voditelj izaslanstva imao izjave gdje je zapravo poturječio Europskom parlamentu koji ima pravo suodlučivanja. I stoga voditelji zaslanstva moraju shvatiti da zastupaju interese cijele Europske unije te da se ne mogu e, staviti na stranu jedne institucije i ne smiju se izraziti protiv neke druge institucije. Oni su tu da zastupaju sve. Sa zadovoljstvom primjećujem da je to izuzetna situacija, a da se u većini slučajeva stvari odvijaju vrlo dobro. Želim se tako zahvaliti gospodinu Salivanu na njegovom izvrsnom radu jer se tu radi prije svega i o organizaciji rada vanjske službe koja je stvarno vrlo uspješna ako uzmemo u obzir njihovu administrativnu strukturu. Postoje određeni, određena postignuća, na primjer pregovori s Iranom, to su stvarno odlični rezultati. Visoka predstavnica Catherine Ashton je na smislen način uzela u obzir preporuke Europskog parlamenta, prije svega prijedloge kolege Broka i Gualtierija, no to je pitanje o kojem ne odlučuje samo visoka predstavnica, već i države članice. I tu zapravo dolazimo do onog pravog problema. Pitanje je u kolikoj mjeri postoji potpuno svačanje o tome da se mogu donijeti kratkoručna rješenja kako bi se odgovorilo na one ona pitanja s kojima nismo zadovoljni. Sigurno je isto tako da gospodin O'Sullivan ima pravo kada kaže da bi trebao e, biti uspostavljen dobar organigram i kada Europska služba za vanjsko djelovanje u potpunosti počinje vršiti sve svoje ovlasti da za to se moraju naći i odgovarajući e, kvalificirani personal. Imamo sada iskustva visoke pesanice koja bi nam trebala omogućiti da riješimo ta pitanja. Postoje druga pitanja, pitanja na primjer stupnja što se tiče e, razreda pojedinih službenika. Tu bi trebali uzeti u obzir iskustva država članica, no ne smijemo dopustiti da se službenici demoraliziraju, to jest demotiviraju. I tu se postavlja i e, pitanje mogu li službenici parlamenta isto tako raditi u Europskoj službi za vanjsko djelovanje kako bi se tako poboljšao ukupni rad te institucije. Na kraju krajeva mislim da je po mom mišljenju važno da Europski parlament koji je stvarno dobro vršio svoje obveze prema Europskoj službi za vanjsko djelovanje, mislim da smo bili vrlo razumni i prema visokoj predstavnici. Mislim da smo ispunili našu odgovornost pri isto tako neslužbenim javnim raspravama koje smo imali više puta. Nikoga nismo pritom oštro e, napadali. Mislim da bismo tako trebali nastaviti. Te mi se stoga čini iznimno važnim da se e, napori nastojanja ne samo visoke predstavnice i njenih e, suradnika, već da se priznaju i nastojanja gospodina Osalivana koji je stvarno ovdje uspio obaviti vrlo dobar posao. To sve nam daje razloga za nadu, za to da će doći do dodatne konsolidacije i da ćemo imati stvarno dobro funkcionirajući instrument za ispunjavanje naših vanjsko-političkih aspiracija. Hvala vam, samo jedno kratko priopćenje. Upravo sam dobio e, mail iz Kijeva. Zrakoplov Vitali Klička je zaustavljen 10 metara prije piste. Skoro je došlo do sudara na taj način ga se uspjelo spriječiti da sudjeluje na sastanku predsjednika oporbenih stranaka. Također je hakiran njegov, njegova internetska stranica i njegov Twitter račun. I čini se da carstvo zvača udarac. Gospođa Kronberg. Thank you, Hvala vam. Hvala na vašim stajalištima. Mislim da smo mi ponosni na Europsku službu za vanjsko djelovanje kako što se tiče dijaloga između Srbije i Kosova, tako i dogovora postignutog oko Irana. Imam dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na tome kako se upravlja kriznim situacijama. Tu je uvijek bilo nekih poteškoća u vezi strukture, te bih sad čula rado od vas kako, na kako se gleda na upravljanje kriznim situacijama i hoće li doći do nekih promjena kako bi pristup bio sveobuhvatniji. Drugo pitanje se odnosi na Iran. U javnosti postoji mnogi koji traže predstavništvo Europske unije u Iranu ili barem posebnog predstavnika sada kada će se pregovori nastaviti i stoga me zanima koje je stajalište Europske službe za vanjsko djelovanje o tome. Hvala vam. Uh, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Moj klub zastupnika je uvijek bio oprezan što se tiče potrebe i, i uloge Europske službe za vanjsko djelovanje, te mi smatramo da je to jedna institucija sui generis e, sa određenim nadležnostima koje bi parlament trebao nadzirati, e, ali koji bi trebao zastupati agendu vijeća i da je to dosta dobar pristup. Naravno, tom se radi o tome da parlament e, ima mogućnost praćenja i nadzora. Postavlja se određena pitanja, na primjer potreba za dodatnim zamjenicima jer činjenica da Catherine Ashton rijetko uspije prisustovati e, i odgovoriti na pozive od nas dovodi do zaključka da bi možda trebalo uvesti nekoliko zamjenika. Zatim e, bi isto tako osobe trebale biti namještene na temelju zasluga. Ne možemo imati sustave kao u nacionalnim razinama ovo je u potpunosti operacija koja se temelji na javnim službenicima. I cijelo ovo pitanje koje se tiče komisije, prije svega uloge komisije u proširenju na Zapadnom Balkanu, mogućnosti da dođe do preklapanja, pitanje tko ima zadnju riječ. To su još uvijek neriješena pitanja i stoga, iako sam bio dosta skeptičan, moram reći da sam sada manje skeptičan nakon ovih četiri godina. Želim eh, reći da stvarno priznajem vaše zasluge, kako gospodina Osalovina, tako i Catherine Ashton, prije svega u kontekstu ovih velikih poteškoća, financijske krize i tako dalje. Uspostaviti takvu jednu instituciju e, od nule je stvarno dobar rezultat, no mislim da sada Evo, recimo imamo primjer Paname, tu nemamo nikakvu viziju. Ja sam član izaslanstva za Središnju Ameriku i isto tako sam e, upućen u pitanje predstavništva u Barbadosu, to je dosta lokacija, na primjer, za naše predstavništvo. Slažem se sa kolegama da dijalog između Prištine i Beograda i nedavni razgovori u okviru Ženeve 2 su bila važna postignuća za Catherine Ashton i za Europsku službu za vanjsko djelovanje, te da su to priče uspješnice na koje se možemo svi ponositi. Sada, eh, kada vidimo našu raspravu, imamo više primjera dodatne vrijednosti, imamo više primjera uštede što se tiče poreznih obveznika, imamo mogućnost dijeljenja lokacija, objekata. Imamo, na primjer, primjer u Južnom Sudanu gdje je Europsko predstavništvo zajedno sa predstavništvom UN-a. I to su sve primjeri koji pokazuju zašto nam je ta služba potrebna. Osobno moram reći da moj klub zastupnika ne podržava to, no za manje države je dobro što imamo i mogućnost pružanja konzularnih usluga putem e, tih objekata. To su sve razlozi zbog kojih bi Europska služba za vanjsko djelovanje naravno trebala opstati, e, jer inače se dovodi u pitanje samo vrijednost cijelog projekta. Hvala vam. Veleposlanik mora nas napustiti kako bi se sastao sa svojim e, premijerom koji je u posjetu našem gradu i nikad ne bismo trebali prestati kontrolirati našeg premijera pa će on stoga imati priliku dati izjavu. Hvala vam što ste me pozvali, hvala vam što ste mi dali mogućnost da predstavim što radi vijeće, što radi koreper. Ako mi dopustite, reći ću nešto iz perspektive vijeća kao odgovor. Još jednom, mi smo za reviziju Europske službe za vanjsko djelovanje. Mislimo da je to vrlo važna institucija koja je postala pravim središtem europske vanjske politike, kao što je naznačio gospodin Gualtieri. Što se tiče kontinuiteta, u većini slučajeva imamo jasan kontinuitet između e, kratkoročnih i e, dugoročnih ciljeva. Ako prođemo kroz popis i ako pogledamo ova konkretna pitanja, onda mogu reći na primjer e, da je došlo do poboljšanja u području integriranog pristupa zajedničke sigurnosne i obrambene politike. E, Europska služba za vanjsko djelovanje tu ima kratkoročne i dugoročne ciljeve i doista je zagarantiran kontinuitet. Zatim imamo isto tako postupak donošenja odluka u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike, to je još jedan primjer. Zatim imamo kontinuitet također što se tiče e, uloge koju visoka predstavnica ima i kao zamjenica predsjednika komisije. Tu smo imali kratkoročni cilj da ona vrši te dvije uloge što se tiče vanjskih odnosa Europske unije. To je sve jasno. Dakle, jasno je za budućnost, ali kao što sam e, rekao, dosta toga će ovisiti o novom predsjedniku komisije. Slično što se tiče i ojačanja odnosa između zaslanstava i službe, kao i kontinuitet, dakle tu sam rekao što se može učiniti kako bi se smanjilo, smanjilo administrativno administrativno opterećenje i zatim e, ono što je povezano sa e, promjenom financijske uredbe. Zatim tu imamo isto tako i prijenos ili bolje rečeno e, regrutiranje nacionalnih službenika Obično oni dolaze ili iz komisije ili iz e, nacionalnih diplomatskih korpusa. Vijeće smatra da bi se trebalo zadržati ovaj odnos, dakle jedna trećina iz država, osoblja iz država članica. Dosta smo od toga čuli i bitno je zadržati Europsku diplomatsku službu sa službenicama iz nacionalnih diplomatskih službi, no s druge strane mi razumijemo da je očito potrebno isto tako zadržati kontinuitet u tom smislu. Raspravili smo stoga o tome da možda jedna trećina nije granica, ali da je da, vrlo teško održati kontinuitet. Dok su drugi možda predstavnici institucija, to je, to je pravno pitanje Dakle, pitanje promjene pravnog temelja i promjene zakonodavstva. Što se tiče posebnih predstavnika Europske unije, da, e, službeni prijedlog parlamenta koji se tiče promjena proračunskih odredbi za visokog predstavnika. O tome trebamo imati raspravu, trebamo vidjeti trebamo vidjeti kako ćemo to riješiti. Možemo reći da se pregovori još odvijaju i učinkoviti i uravnoteženi rezultati će se uskoro naći. Dakle, ja samo kratko prikazujem, možda se i ponavljam, ali moram reći da vijeće je za snažnu Europsku službu za vanjsko djelovanje i da je to središnja institucija za europsku vanjsku politiku. Hvala. Hvala vam. Nastavljamo sada sa popisom gospođa Duran. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja nisam običajna članica odbora za vanjske poslova, ali mislim da je ova procjena koju su nam predstavnici iznijeli eh, vrlo zanimljiva i iako nisam salan član, moram reći da ovaj rad koji je u proteklih nekoliko godina ostvaren, kad god sam u nekom svojstvu zastupala Europski parlament, na primjer u zaslanstvima, sam vidjela da nacionalni službenici igraju važnu ulogu. E, suradnja radi, a e, ogromni napori su ostvareni kako bi se rad odvijao na pravilan način. Imam jedno posebno pitanje o nečemu što se može popraviti, posebice za jednu regiju svijeta, tu mislim na zemlje. Čini mi se da postoji određen broj institucija koje su za sredozemlje sa određenim izvršnim e, odjelom, sa zakonodavnim odjelom, e, gdje imamo parlamentarnu skupštinu za Mediteransku uniju. Postoje različiti task forcevi koji su, se nalaze u tim e, zemljama, u Jordanu, u Tunisu, u Egiptu. Postoje preporuke koje dolaze iz misija za promatranje izbora Dakle, moje pitanje, znam da mi ne možete odgovoriti na cjelovit način, no kako u toj posebnoj regiji se mogu uskladiti razni akteri i imamo mnogo mnogobrojne aktivnosti, bilo da imamo e, izvršnu, granu, zakonodavnu granu ili ovu granu misije za promatranje izbora ili, na primjer, rezultata iz mješovitih e, task forceva moje pitanje bi bilo kako vi tu gledate možda duplikacije, dvostruke uporabe e, koje se tu odvijaju, kako bi se na učinkovitiji način mogao odvijati taj rad, e, kako bismo bili općenito učinkoviti u tom dijelu svijeta gdje se mnogo toga očekuje od Europske unije. Hvala. Gospodin Angurakis. Hvala vam. Europska vanjska politika, a time i aktivnosti Europske službe za vanjsko djelovanje su katastrofalne. Ja uopće neću tući u detalje. Ja se još sjećam e, koju smo groznu ulogu odigrali tijek u sukobu u Siriji, e, pri izvozu oružja u toj zemlji, zatim e, područje Sjeverne Afrike, pa i naši susjedi u Istočnoj Europi. Dakle, sve više zemalja ne žele imati posebni odnos s Europskom unijom. To već pokazuje kako, kakav učinak ima ta vanjska politika Europske unije. Za meni je, meni je jasno o čemu se tu radi. To je i gospodin Zalafranka već rekao, pa i gospodin Barozo. Vanjska politika Europske unije služi interesima Unije, a ne interesima naroda, stabilizaciji eh, zemalja, eh, osiguranju mira, a jučerašnji članak u novinama Der Spiegel je još jedan, jedan, e, nešto što to podupire. Govori se o pregovorima u Iranu gdje se navodi da njemačka industrija e, već zadovoljno gleda na to što će se dogoditi kao rezultat pregovora u, u Iranu. Ne želim vas e, gnjaviti ovime, ne želim zauzimati više vremena, no to su važna pitanja o kojima raspravljamo radnici, birači, njih zanimaju neke druge teme. Rekli ste, na primjer, da će se države članice sada ograničiti na to da se donesu određena određena stajališta, da se tek nakon izbora za Europski parlament stvarno krene na provedbu tih odluka. A razumijem zašto je to tako. jer se o neugodnim e, odlukama i o tome se najradije ne žele razgovarati prije izbora. A s tim u vezi imam jedno konkretno pitanje. Danas su nas obavijestili o tome da se u njemačkom parlamentu, u Bundestagu, razgovaralo o tome kako, kako će izgledati akcija Europske unije u Libiji. Postoje zahtjev za to u njemačkom Bundestagu i očito je da postoji jedan dokument e, datiran od 18. travnja od vaše Europske službe za vanjsko djelovanje koji je upućen određenoj stranci i koji govori o aktivnostima na libijskoj granici. To je tajni dokument, a mene zanima zašto je to tajni dokument. Taj dokument se odnosi na kontrolu granica u Libiji. I još jedno drugo. Postoji tekst Europske službe za vanjsko djelovanje o istoj temi, tu je datum 19. studeni. Tu se radi o vojnim mjerama u vezi libijskih imigranata u izbjeglica u drugim državama. Mene zanima kako se Europska služba danasko djelovanje dopušta da militarizira takve teme. Ja sam jako zabrinut da se Europska unija sve više pretvara u vojno savezništvo. Imate li e, nekakvih e, saznanja kako će se odvijeti na primjer stvari na, na sastanku na vrhu za pitanje sigurnosti u prosincu? Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala svim kolegama. Oprostite, Još jednom bih htio ponoviti činjenicu da smo vrlo svjesni jakoj podršci koju živamo od strane parlamenta što se tiče uspostave naše institucije. Gospodin Safranke je spomenuo niz područja, prije svega e, proračunska, administrativna područja, ali općenito ja znam da Catherine Ashton jako cijeni političku podršku koju je zaprimila. Mi smo jako zahvalni za tome i mislim da smo isto tako uspjeli uzvratiti na isti način E, sa javnim raspravama, sa briefinzima, pokušali smo provesti vanjsku politiku u potpunosti i pokušali smo ju povezati sa radom drugih službi koliko je to bilo moguće. Također vam zahvaljujem na vašim komentarima koji se tiču napretka. Mislim da su svi radili vrlo naporno, da kratko kažem, a to nije bilo lako. Osoblje je radilo vrlo naporno i iskreno mi smo mnogo toga tražili od našeg osoblja. U nejednostavnim trenucima došlo je do promjena u osoblju, osobe su bile premještane, nije se znalo hoće li e, oni biti ovdje dulje, budući da dolaze država članica i mislim da smo tu odgovorili na dobar način i moram reći da je svo osoblje služba zanatsko djelovanja radilo vrlo naporno proteklih nekoliko godina. Najnapornije je naravno radila Catherine Ashton o kojoj ste svi imali vrlo e, drage riječi i mislim da Catherine Ashton osjeća isto tako podršku dobro funkcionirajuće službe, ali prije svega su to bile njene diplomatske vještine koji su uspjeli stvarno e, ostvariti ove postignuća. No to ne bi trebalo zasjeniti ono što se događa svakodnevno, dakle e, konstantan rad, kontakti sa ostatkom svijeta, politički odnosi sa zemljama, razvoj sveobuhvatnog pristupa. A dopustite mi da kažem, gospodine Angurakis, ja u ničemu što ste vi rekli ne vidim nešto što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje. Veća veće vojno savezništvo, ja uopće to ne vidim, pa ni među našim vojnim, vojnim osobljem koji dolaze tu za sigurnost i mir i stabilizaciju. Jedna od stvari koje želimo postići sa našom službom je da povežemo sve one elemente koji koje imamo u trenutku političke krize. Dakle, imamo e, element prevencije krize i imamo i određene vojne potrebe kako bismo to ostvarili. Povremeno nam treba humanitarna pomoć, a za to nam trebaju i i vojni instrumenti. I ako nas pitate zašto imamo tajni dokument o upravljanju granica, to je zato što su to osjetljiva pitanja. To su osjetljiva pitanja koja vrlo često uključuju živote ljudi koji su uključeni u toj misiji. Mi imamo 7000 osoba diljem e, svijeta koji su uključeni u vojne misije. To su osobe koje su na, e, na prvoj liniji i koji su tu da osiguraju stabilnost i mir. To nisu vojni ciljevi, to su humani ciljevi i mislim da služba tu pokušava pružiti onoliko potporu koliko može. Ja sam to vidio na primjeru našeg rada, sa novom službom smo sposobni udužiti sve elemente koje Europska unija ima na raspolaganju. Bilo je da je to rad e, komisije, bilo je da je to element e, prevencije krize, intervencije sa i vojnom podrškom, vojne intervencije kako bi se stabilizirali režimi ili kako bi se omogućilo plodno tlo za transformaciju, na primjer kao u Maliju. I zatim imamo i pomoć za razvoj. Ova Europska unija ima jako dobru priču koja može ispričati što se tiče naših odnosa. Spomenuli ste i Siriju kao jednu od primjera gdje možda nismo uspjeli ispuniti našu ulogu u prevenciji humanitarne katastrofe, ali moram reći da to nije zbog toga što Europska unija nije to željela ili nije to mogla učiniti, već su tu bile prisutne druge prepreke koje nismo uspjeli svladati. Dakle, sav taj sveobuhvatni pristup koji zapravo tek počinjemo razvijati, koji je u vrlo danoj fazi, on ima veliki potencijal da doprinese e, dobru stabilnosti u međunarodnom kontekstu. Da pređem na prozaičnije elemente naše suradnje sa državama članicama, gospodine Tenok, mislim da možemo već sada vidjeti kolike uštede smo postigli. Ako pogledam situaciju u Jemenu, tu imamo vrlo zanimljiv dogovor sa španjolskim vlastima koji zbog očitih razloga smanjuju e, svoje diplomatsko osoblje i s njima smo se dogovorili da kada napuštaju veleposlanstvo da ako žele ostaviti svog diplomata u našoj u toj zemlji da on može nastaviti raditi za nas. I oni su procijenili da u slučaju Jemena je došlo do uštede od 500 milijuna eura. ispričavam se, 500 tisuća eura. Naravno da je to dosta teško, tu se događa o, tu se radi o finoj koordinaciji kada se neke zgrade napuštaju, ali mislim da za 5 do 10 godina ćemo vidjeti veće primjere su ispunjavanja su e, ispunjava zgrada i Naši predstavnici mogu imati e, ured, mogu imati osiguranje, mogu imati podršku naših službenika. Te doista mislim da će u jednom trenutku konzularne službe također krenuti s radom. Naravno, to su posebne vještine. E, nemamo mnogo osoblja unutar službe za vanjsko djelovanje koji su osposobljene za to, no mislim da će države članice prepoznati potencijal za suradnju i da će koristiti Europsku kuću za neke zajedničke konzularne aktivnosti, a to bi bio vrlo dobar način kako ćemo ustupiti naše usluge građanima. Ali, e, ako stavimo tu oznaku da smo spremni pružati usluge za europske građane, onda moramo biti spremni da iza tih e, vrata gdje su oznaka je osoba koja je stvarno osposobljena to i učiniti e, i da imamo dovoljne kapacitete. Što se tiče osoblja, dopustite mi da nešto kažem i to stvarno od srca. Ne znam kada vodim sastanke unutar službe koji koji vodim sa raznim osobama, ne znam tko dolazi iz koje strane. Ja samo tu vidim pred sobom skupinu predanih stručnjaka i ne vidim razliku je li netko e, nacionalni diplomat, je li on tu e, na dulje vrijeme ili je na ograničeno vrijeme ili jesu li to službenici e, Europske unije. Ja ne znam čak niti je li netko prije bio u tajništvu vijeća ili u komisiji. I mislim da bi bilo krivo implicirati da osobe koje dolaze iz nacionalnih službi, da su one manje predane europskim ciljevima. Mislim da oni naprotiv donose ogromnu količinu vještina koje mi u našoj službi nemamo. I ja se slažem s vama, kolega Gualtieri, da kada govorimo o globalnim politikama ili o unutarnjim dimenzijama vanjske politike, da bi bilo korisno da imamo tu stručnost kada govorimo o politikama o vodi ili energetskoj politici, o politici migracije, to su posebna područja i nije lako naći e, osobu koja ima iskustvo za to. Ne možemo bilo kome dati da izradi takav dokument. Naravno da ćemo surađivati vrlo blisko sa komisijom. Te se slažem da to pitanje postizanja bolje sinergije između onoga što radi služba za vanjsko djelovanje i sveobuhvatna, sve cjelovite vanjske politike Europske unije, da tu postoji još određena prostora napredak. Mislim da smo već prešli dosta dug put, imamo sada dobru suradnju sa komisijom, ne, znamo ponekad imati razilaženje u mišljenju s njima, no mislim da smo ipak sve u svemu sposobni dat važan doprinos komisiji kad se radi o elementima vanjske politike. Što se tiče e, pitanja organizacije institucije, mislim da ne možemo ja sam doći i reći da imamo savršenu organizaciju. Ako sam nešto naučio iz mojih e, dugih godina e, rada, onda znam da je dobra organizacija konstantan postupak. Dakle, poseban je konstantan napor da bi se pojačala učinkovitost e, neke službe. I mislim da će Europska služba vanjsko djelovanje prolaziti kroz kontinuirane reforme, kroz kontinuirane prilagodbe. Naravno znam da u toj raspravi između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva e, znam da je to na kraju krajeva politička odluka, no jedno pitanje je isto tako to što poštivajući novi sastav komisije, ishod izbora, novog visokog predsjednika ne možemo prejudicirati koje poruke odašiljemo. Dakle, razumijem što želite reći. Znam da ste uložili mnogo u službu, da tu imate interese, no sada treba naći E, pravi format onoga što, o čemu treba razgovarati, a treba istovremeno ostaviti određenu diskreciju e, za rad budućeg, budućeg, e, budućih službenika. Dakle, novi visoki predstavnik, zamjenik predsjednika komisije i s njim ćete morati imati dijalog, morat ćete vidjeti koji je, njihov program. Stoga treba postići dobru težu između onoga da se odrede rješenja na neka pitanja i s druge strane činjenica da će doći tu novi e, akteri koji će imati potrebu i da izraze svoje ciljeve. Ispričavam se što ne mogu odgovoriti na sve. Što se tiče pitanja o našim izaslanstvima, Nadam se da je Europski parlament ima osjećaj da je dobio dobru uslugu od naših izaslanstava i mi smo osobno imali neke poteškoće što se tiče e, organiziranja posjeta, kada imamo velik broj posjeta i osigurati se da možemo pružiti uslugu. I mislim da pitanje je trebamo li otvoriti izaslanstvo u Panami ili u Teheranu. Tu imamo određeno ograničenja zbog resursa i moramo na donijeti neke odluke. Nije tako jednostavno reći ovu ćemo delegaciju zatvoriti, a ovu ćemo otvoriti, jer kada zvolite jednu delegaciju, onda e, vas to nekoliko godina možda dođe čak i više novca jer se mora dalje isplaćivati određenih naknada. Dakle, taj novac nije nužno ušteđen da bi se mogli iskoristiti za otvaranje druge delegacije. Mislim da je osobno bitno reći da smo mi šesto najveće diplomatsko tijelo na svijetu. To je velika odgovornost i mislim da je to sam temelj institucije koje moramo sačuvati. Pitanje je sada kako možemo proširiti tu mrežu, ali isto tako slušajući vaše primjedbe i pitanja trebamo li možda biti vidljivi na, u drugim dijelovima svijeta, da će se ta pitanja i dalje javljati. Gospodine predsjedavajući, sad bih zaključio. Imam još nekih pitanja koje nisam uspio odgovoriti, ali ne bih htio sada odužiti. Još jednom želim zahvaliti svim uvaženim zastupnicima na njihovom doprinosu. Mi iznimno cijenimo naš poseban odnos s ovim odborom i podršku koju nam pružate Mislim da pod vodstvom Catherine Ashton smo uspjeli izgraditi solidnu organizaciju koja će imati kapacitete ispuniti e, aspiracije što se tiče politika EU, kao što je to više prilika i rečeno. To je naše nasljedstvo, ali imam i određenu viziju o tome kako možemo to nastaviti i razvijati u budućnosti. Ova služba ima ogroman potencijal što se tiče ispunjavanja svojih dužnosti u okviru politika Europske unije i ja sam e, siguran da ona to može vršiti, a ja se nadam da će imati financijski i administrativni temelj za to, jer mislim da ne postoji jedno važnije pitanje u 21. stoljeću od onog koje je uloga Europske unije u svijetu. I to je zapravo ono o čemu se radi kod vanjske politike Europske unije. Hvala vam. Roberto? Roberto? I to Pa nemam baš bog zna što dodati. Rasprava je bila zanimljiva. Važno je da se slažemo o mnogobrojnim pitanjima. Slažem se također da će u srednjem roku biti potrebno uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između nastavka rada i korištenja ekspertize koju smo akumulirali, tako da ne krećemo od nule sa kadrovima, ali isto tako i da damo odgovarajući manevarski prostor novo izabranim dužnosnicima. No, mislim da možemo raditi na tome i da možemo usavršiti i doraditi ovu važnu točku. Isto tako mi je zanimljivo iskustvo bilo kao glavnog promatrača na Kosovu. S jedne strane, ja cijenim realnost službe, a isto tako shvaćam kada kažete da nije toliko bitno odakle su službenici, no mi ne govorimo o tome da postoji razlika u kvaliteti rada i opredjeljenosti za rad. Postavlja se pitanje kontinuiteta, budući da zapravo stalno gubimo taj kontinuitet u smislu kadrova i mislim da bismo na tome mogli poraditi. Evo, to bi bilo sve što se tiče onoga što sam ja htio dodati. Hvala, nastavit ćemo sada, e, nastavit ćemo s radom i mi ćemo i dalje nastaviti sa raspravom i vidjet ćemo kojim ćemo smjerom dalje i nadam se da ćemo i ostvariti pomake u ovoj raspravi. Hvala Davide, izgleda da smo vam oduzeli poslje poslijepodne ovdje u Europskom parlamentu, pa bilo mi je zadovoljstvo. Hvala. So we will start immediately with the Americans. Odmah ćemo nastaviti s Amerikancima. So, ladies and gentlemen, please take your seat. Dame i gospodo, molim da zauzmete mjesta. We come to point 16 of our agenda. Smo do točke 16 dnevnog reda, razmjena mišljenja sa prijateljima iz Sjedinjenih američkih država. Delegaciju predvodi Christopher Murphy, predsjednik odbora za vanjske poslove u Američkom senatu. S njim je kongresman Mario Diaz Balart koji je supredsjedatelj transatlantskog dijaloga zakonodavaca i član odbora za proračunske rashode, kao i kongresman Gregory Mix iz New Yorka, koji je član odbora za vanjske poslove i financijske usluge predstavničkog doma Američkog kongresa. Mislim da je ovo sastanak koji se odvija u pravo vrijeme jednog visokog izaslanstva Američkog kongresa. Mi smo razgovarali zajedno sa odborom za građanske slobode na koji način možemo obnoviti povjerenje u transatlantske odnose nakon otkrivanja masovnog e, obavještajnog praćenja nacionalne sigurnosne agencije kao i nekih europskih obavještajnih službi. Vjerujem da je ovo bitno kako bismo povratili povjerenje, jer mi želimo produbiti transatlantske odnose. Treba nam suradnja u borbi protiv terorizma i u našem je ekonomskom i vanjskopolitičkom interesu da budemo u mogućnosti uspješno pregovarati o e, transatlantskom trgovinskom investicijskom sporazumu da navedem samo jedan primjer. I zato smatram da je bitno da ova današnja rasprava posluži kako bismo razriješili ta pitanja. Razgovarat ćemo o tri stvari. Kao prvo suradnja obavještenih službi u borbi protiv terorizma, što je vrlo važno političko pitanje. Zatim, drugo, na koji način e, možemo raditi na tome bez uzemnog špioniranja i treće pitanje odnosi se na to kako možemo na najbolji način zaštititi privatnost građana, to je zaštita podataka. Povjerenica Reding je prošli tjedan u Washingtonu održala sastanak o tome, mi smo imali sastanak s njome. Danas to je pitanje sporazuma Safe Harbor kao i suradnja u pravnim pitanjima i uzajamno pravna suradnja. Ja sam imao dojam dok sam bio sa delegacijom odbora za vanjske poslove u Washingtonu prije dva, tri tjedna. Kao prvo da se u Sjedinjenim državama vodi rasprava o tome. Senatore kongresmeni, znam da ste vi zainteresirani za tu raspravu i naši američki prijatelji e, ponekad najme se kaže da to su e, nam učinili oni. Međutim, razlika je sa Kinom i Rusijom, jer u Sjedinjenim američkim državama vladavina prava funkcionira. Tamo se rasprava vodi na otvoreni način i to je razlika u odnosu na ostale režime i zato svoje prijatelje kongresu smatramo stvarnim prijateljima i parlamenti sa obje strane Atlantika moraju surađivati, moramo postići pravu mjeru između zaštite privatnosti i sigurnosti i moramo ponovno uspostaviti tu ravnotežu jer to je e, i u nadležnosti i odgovornosti parlamenta da postignu upravo tu ravnotežu. Prema tome, danas postoji volja da se pronađe ta ravnoteža kako bismo povratili povjerenje i kada je riječ o nekim drugim pitanjima kao što je trgovinski investicijski sporazumi. Dakle, moramo se pobrinuti da se to ne zaustavi zbog gubitka povjerenja. Ja vam zahvaljujem na posjetu. Hvala što ste došli ovamo kako biste eh, razgovarali s nama danas i sutra. Razgovarali ste sa pravnicima, sa stručnjacima za trgovinska pitanja i sada ste ovdje i vjerujem da će nas to dovesti do rješenja. Pitanje zaštite podataka treba se riješiti do proljeća. Mislim da to ne smijemo, um, to se ne smije preklapati sa završnim krugom pregovora o trgovinskom investicijskom sporazumu jer bi to moglo stvoriti poteškoće i zato vam hvala još jedan što ste došli ovamo. Najprije dajem riječ vama, senatore. Hvala, eh, hvala predsjedniče Brok, zahvaljujem i zastupnicima Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta što su nam omogućili da danas razgovaramo o budućnosti transatlantskih odnosa. Mi predstavljamo jedinstvenu delegaciju koja ovaj tjedan putuje po Europi mi smo bili u Berlinu, danas i sutra ćemo biti u Briselu i nakon toga se vraćamo kući za Thanksgiving. Ovo je jedna mala delegacija zbog toga što je ovo inače tjedan blagdana. Inače mi predstavljamo i senat i predstavnički dom kao što predstavljamo i Republikansku i demokratsku stranku. Nas smo imali vrlo istaknute pozicije u transatlantskim odnosima. Ja sam predsjednik pododbora za europske poslove u odboru za vanjske poslove. E, kolega Mix je također bio e, u predstavničkom domu u tom odboru. I e, kongresmen Diaz Belat isto tako dobro poznaje ovu temu kao supredsjedatelj transatlantskog dijaloga zakonodavaca kojemu i vi pripadate. Mi svi snažno zagovaramo transatlantske odnose i htjeli smo danas doći ovamo kako bismo jasno istaknuli da mi predstavljamo samo jedan dio velike skupine senatora i kongresmena koji žele poduzeti sve što je potrebno kako bi se obnovilo povjerenje e, koje oduvijek povijesno postojalo. Dakle, geneza ovoga putovanja je u tome što ste vi došli u posjet kongresu prije nekoliko tjedana i mi smo smatrali da je bitno da uzvratimo posjet i da jasno damo do znanja koliko nam je važan ovaj odnos. Naravno, ne radi se tu samo o riječima, nego i o konkretnim dijelima. Kao što je rekao predsjednik odbora, rasprava koju ovdje vodite o zaštiti privatnosti i ulozi e, obavještajnog praćenja u vašem društvu nije nama nepoznata. Mi u SAD-u imamo istu raspravu, mi imamo neke zajedničke vrijednosti e, kada je riječ o zaštiti građana i njihove sigurnosti, zato smo povijesno provodili obavještajne aktivnosti što je bilo potrebno kako bismo zaštitili naše zemlje od terorističkih napada. Naravno mnogo toga smo radili zajednički, no isto tako nam je zajednička vrijednost zaštite privatnosti i ne e, ometanje intruzivnog uplitanja u živote građana. Dakle, ja mislim da moramo vidjeti kako pomiriti te dvije vrijednosti. Ova otkrića su šokirala evropljane, ali isto tako i američke građane. Mi imamo jedan sustav nadzora u američkom kongresu obavještajnih službi koji je vrlo e, strog, vrlo striktan, ali e, se odnosi samo na određeni broj kongresmana koji dobivaju informacije u odboru za obavještajne službe, a te informacije ne prosljeđuju nužno svima ostalima i nakon od informacija koje su objavljene u posljednjih nekoliko tjedana, mi smo u SAD-u počeli raspravu o tome kako kontrolirati obavještajni sustav koji se uistinu povećao posljednjih deset godina. Naši građani zahtijevaju veću zaštitu i veću zaštitu svojih prava. Mi vam ne možemo nužno zamčiti da će jedan konkretan prijedlog postati zakon. Vi ste vjerojatno e, čuli već od gospodina Feinsteina neke prijedloge i od nekih drugih dužnosnika. Ja vam mogu sa povjerenjem reći da će doći do određenih promjena i naš predsjednik isto tako ozbiljno pristupa promjenama i poduzeo je određenu ocjenu stanja. Neki misle da su to samo kozmetičke promjene, no ja mislim da će to biti dubinske promjene, jer kada je predsjednik i ranije već poduzimao takve revizije politike, bilo da je riječ o Afganistanu ili o vojnim aktivnostima, dakle, prikrivenih istražitelja, dovelo, to je dovelo do određenih promjena. Isto tako vidimo da ima određenog područja za napredak u bilateralnim odnosima između SAD-a i Europske unije. Mi smo se sastali sa zastupnicima parlamenta i nekim povjerenicima koji su jasno dali do znanja da u vođenju trgovinskih e, aktivnosti, ali isto tako i zaštiti podataka, moramo uskladiti zakone sa obje strane Atlantika. I u tome moramo, na tome moramo zajednički raditi. Bez obzira na to e, kojim ćemo putem krenuti u izgradnji ili obnovi povjerenja, mi smo prije svega htjeli e, doći danas pred vas kako bismo vam rekli da e, smo mi dugoročno predjeljeni za poboljšanje ovoga odnosa. Mi želimo da dođe do unapređenja naših odnosa i ova vrsta dijaloga će i nama pomoći da pronađemo put prema naprijed. E, gospodine predsjedavajući, možda sada mogu dati riječ e, svojim kolegama e, Dijezu Balertu i gospodinu Miksu. Hvala gospodine predsjedavajući, ja neću ponavljati ono što je rekao e, šef naše delegacije, no ipak moram ponoviti jednu stvar, a to je činjenica da smo mi toliko opredjeljeni za poboljšanje naših odnosa. Mislim da ne trebam govoriti zastupnicima parlamenta da je demokracija izazov i da demokracije jesu nesavršene po svojoj prirodi. A što se tiče naših odnosa, ovo nije prvi puta da je došlo do napetosti, a sigurno nije ni posljednji put da će se tako nešto dogoditi. No svi mi znamo i vi i mi da je najbolje jamstvo, bilo da je riječ o slobodi, sigurnosti ili demokraciji i ljudskim pravima, vladavini prava upravo snaga e, tog odnosa, e, snaga transatlantskog odnosa. Kao što je senator već istaknuo, rasprava i razlozi za zabrinutost koje osjećamo ovdje u Europi odnose se na ista pitanja o kojima mi razgovaramo u američkom kongresu i usprkos činjenici da su demokracije po svojoj prirodi nesavršene, ja sam uvjeren da predsjednik uistinu poduzima ozbiljnu reviziju politike i moramo biti pošteni ako ta revizija ne urodi rezultatima koje možemo smatrati ozbiljnima, iako mislim da hoće, predsjednik će biti pod velikim pritiskom od stranaka e, u Americi i u Senatu i predstavničkom domu. E, mi smo vrlo ozbiljno pristupili ovoj temi. E, američka administracija je vrlo zabrinuta zbog toga. Kongres ozbiljno pristupa tome radu. No, svrha ovoga posjeta jest da još jedanput iskažemo važnost koju ima taj odnos za nas i najbolje jamstvo, bilo da je riječ za sigurno, o sigurnosti, vladavini prava ili ljudskim pravima, upravo je u tome da nastavimo raditi na učvršćivanju toga odnosa. I hvala vam, e, gospodine predsjedavajući, još jedanput što ste nam omogućili da s vama razgovaramo, da razgovaramo sa kolegama parlamentarcima. Hvala, ću govoriti vrlo kratko. Ja vam se također želim zahvaliti, gospodine predsjedavajući, i želim još jedan pot ponoviti istu poruku, a poruka je da oni među nama u SAD-u, u kongresu i američki narod razumiju važnost e, ovog odnosa sa Evropskom unijom. Isto tako razumijemo i vrijednost i težinu koju ima povjerenje. I znamo da moramo popraviti e, štetu koja je nastala kako bismo mogli povratiti povjerenje sa zemljama preko Atlantika, a to povjerenje su naše zemlje dugo vremena imale. I zato nam je važno što smo danas ovdje i što možemo prenijeti poruku e, koju ćemo čuti od vas, koju možemo prenijeti kući, ali isto tako želimo i vama uputiti poruku da znamo da e, naš narod ne može biti siguran niti možemo imati Funkcionirat će demokraciju bez vas. Svijet je mnogo manje nego što je bio i morat ćemo zajednički pronaći pravo rješenje u doba novih tehnologija, društvenih medija i interneta. Moramo zajednički pronaći put. SAD e, to ne može učiniti sama, a niti evropske zemlje ne mogu ići same na taj put. Moramo tome pristupiti zajednički i mislim da je to poruka koju želimo prenijeti ovdje, želimo da se ta poruka čuje. Ovaj odnos je bitan, on je nama bitan, nam je stalo do tog odnosa i kada je narušeno povjerenje, to je nešto što američki narod doživljava vrlo ozbiljno i mi ne želimo to gurnuti pod tepih, to je e, nešto s čime se mi suočavamo kod kuće, naša vlada, ali i američki narod. Jer na kraju krajeva mi imamo iste vrijednosti, vrijednosti kao što su demokracija, kao što su slobode i e, pravo i zaštita privatnosti. I isto tako vrijednosti kao što su sigurnost naših građana. Zato mi je iznimno zadovoljstvo što sam ovdje, što mogu čuti vaše komentare, odgovoriti na vaša pitanja i na kraju krajeva pobrinuti se da snažna veza koja nas ujedinjuje opstane e, zauvijek. Hvala. Sada kolega Salafranka. Spaniš? E, Hvala, ću govoriti na španjolskom. Del grupo del Partido Popular Europeo, e, dar u ime Europske pučke stranke želim zaželjeti dobrodošlicu senatoru Murphyu kao i kongresmenima Diazu Balatu i Miksu. Oni su već dugo prijatelji ovoga parlamenta. Mi vaš posjet doživljavamo kao iskaz poštovanja prema našem parlamentu. Moja poruka će biti vrlo kratka i bit će u skladu sa onim što je rečeno na sastanku izvjestitelja u Sjeni danas poslje podne. Htio bih samo reći da velik broj nas vjeruje da je transatlantski odnos e, ugrađen u genetski kod Europske unije i taj odnos, dragi prijatelji, je narušen. I to znate da je to posljedica aktivnosti obavještajnog praćena građana i nekolicina zastupnika je tražila da se e, prekinu pregovori, e, a isto vrijedi za pregovore o e, sporazumu evidenciji imena putnika. Mi vjerujemo da moramo poduzeti sve što je u našoj moći kako bismo uspostavili pravu ravnotežu. Vivian Reding, koja je potpredsjednica komisije, radi na jednoj političkoj izjavi o tom pitanju i vaš posjet ovamo uistinu se odvija u pravom trenutku. Nadamo se da ćemo ponovno uspostaviti e, ravnotežu u ovoj situaciji, i da ćemo prevladati e, ova zbivanja. Grazie, presidente. Eh, Efektivam... Zahvaljujem, predsjedniče. Zahvalila bih se senatorima i kongresmenu što su nam se pridružili. Ovo je važan trenutak za sve. Dakle, ovo je važan trenutak zbog narušavanja postojećeg povjerenja između nas i vlade SAT-a i poslovne zajednice unutar SAD-a. čak i prije nego što je do toga došlo, Postali su neke točke razlazi za brigu, primjerice sporazum SWIFT i PNR evidencije imena putnika. Naš odbor Libe za građanske slobode tijekom posjete nije mogao razgovarati sa članovima kongresa s kojima smo željeli i zapravo su nismo u potpunosti uspjeli shvatiti način na koji figurira zapravo ovoga privatnosti. Jer znamo da je privatnost važna, ali čini mi se da imamo različite pristupe borbi protiv terorizma. Kao španjolka ja sam uvelike propatila zbog terorista, ali dala sam sve od sebe da se pobrinemo da radimo unutar okvira zakona. Sprečavanje terorizma i zločina ne može biti nešto što će nam omogućiti da zanemarimo neke druge vrijednosti. Ne možemo prihvatiti sustav masovnog nadzora gdje ne postoji pravosudni nadzor. To je barem prema našim ustavima i pravnim sustavima. Iz tog razloga važno je da postoji određena vlada koja će imati nadzor, ali tu se mora raditi o vladi koja poštuje način na koji provodimo trgovinu i koja poštuje naše vrijednosti. Iz tog razloga je trenutna situacija vrlo ozbiljna i nadamo se da ćemo uskoro moći ponovno uspostaviti naše povjerenje. Molim bih zastupnike da ograniče svoje vrijeme govorenja. Baronica Latford će nam dati lijep primjer toga. Pokušat ću predsjedniče. Doista je e, veliko zadovoljstvo izraziti dobrodošlicu e, senatoru i zastupnicima kongresa. Znamo vrlo dobro gospodina Dias Balarta, e, potpredsjednik delegacije za odnose i s njime doista dobro surađujemo. I ja radim u odboru za građanske slobode i pravosuđu unutarnje poslove. Ja se bavim pitanjem zaštite privatnosti i moram reći da postoje veliki izazovi pred nama i da nam je vrlo drago što ste tu i što ozbiljno doživljavate ta pitanja. Mi očito moramo postići jedan novi veliki sporazum i pronaći kanale koje možemo iskoristiti. Jer tu imamo kanal trgovine, obavještajnih agencija, zaštite podataka i postoji određena mišavina nadležnosti. No, nužno je da razdvojimo te elemente jer postoje glasovi koji su katkada neodgovorni zbog toga što pozivaju na obustavu partnerstva za trgovinu i ulaganja i koji kažu imat ćemo europske e, usluge e, cloud računalstva, a to zapravo odražava jedan protekcionistički stav. I to nije način na koji ja želim raditi kao ni moj klub zastupnika, no možda bi na temelju ove krize mogli pronaći neke nove mogućnosti da pokušamo riješiti neka od pitanja koja su nam zapravo oku već neko vrijeme. Dakle, pitanje o tome kako točno pogoditi taj okvir privatnosti i u pitanju trgovinskih predmeta i što se tiče zaštite sigurnosti. Dakle, zapravo samo odjekujem poruku koju smo i čuli od vas. Ukoliko biste vi mogli u svim europskim prijestolnicima e, ohrabriti ovakvu jednu e, raspravu kakva se provodi u Washingtonu, mislim da bi to bilo e, vrlo korisno. A tu mislim i na Londonu. Nemamo mikrofona. Hvala vam gospodine predsjedniče. Htjela bih govoriti njemački. Ja dolazim iz Njemačke, te sam isto tako članica delegaciji sa Sjedinim američkim državama, te mi je vrlo drago što ste nas posjetili danas ovdje. Znam da ste jučer bili u Berlinu i jučer ste isto tako e, vodili važne rasprave, to je bila jedna od tema o kojima se spravio vaš dolazak. Naravno da nas zanima odnos Njemačke i Sjedinih američkih država. To je važna tema, a isto tako posebice u Njemačkoj postoje velike zabinutosti oko onoga što smo saznali u proteklih nekoliko mjeseci. Mislim da je dobar znak to što tražimo razgovor i to iz tog razloga što sam i ja razgovarala sa mlađim ljudima koji su jako aktivni na Facebooku, na internetu i tu sam, od njih sam već čula da postoji određene e, ideje da ako putuju u Ameriku da će imati poteškoće pri ulasku zemlji. I stoga stvarno mislim da smo upozoreni na to da moramo povratiti njihovo povjerenje. Zato sam posebice zahvalna što ste ovdje danas. Jedno što su moji kolegi upravo spomenuli, ovaj sporazum o slobodnoj trgovini, tu sam uvjerena da ćemo naći dobar, dobro rješenje i da ćemo isto tako moći uvesti tu i pitanje zaštite, podataka, to će biti jedan važan aspekt e, što se naše strane tiče Europske unije ovog sporazuma. Hvala. Zahvaljujem lijep pozdrav od Europskih konzervativaca i reformista, kluba zastupnika koji je vjerojatno e, najsnažniji klub koji se bavi transatlantskim odnosima i smatram odnose sa SAD-om našim prvim prioritetom u vanjskoj politici. To je sklutu zapravo dva kontinenta, imamo i latinoameričke zemlje, Kanadu, Meksiko, Kolumbiju, Čile i također Brazil. I vidimo budućnost u smislu trgovinskog sporazuma, transatlantskog partnerstva, razmijevanju demokracije s obje strane Transatlantika i na obalama Pacifika. E, suprotstavljamo se obustavi sporazuma koja se spominjala i očito postoji velik broj područja zajedničkog interesa. Ja sam izvjestili za pitanje Crne Gore, upravo sam se vratio Andije i oni se nadaju da će pristupiti NATO i zapravo čekaju američku pozivnicu. Tako postoji jedno preklapanje e, programa e, Crne Gore što se tiče pristupanja Europsku uniju i NATO. Dakle, u svakom slučaju svoj e, vladi e, spomenite Crnu Goru, kandidata za Europsku uniju koji bi se želio pridružiti i NATO. No postoje druga područja, kvartet, Ženeva 2, e, Bliski istok, Sjeverna Koreja, kineska ekspanzija u Sjevernokorejskom moru, tako da sve područja gdje imamo e, isti stav, osobito vijeću za sigurnost, SAD i Europska unija same ništa ne mogu. Što se tiče nadzora NSA, Dakle, NSA, nacionalna obještajna služba je vrlo važna, pa bih spomenuo. Dakle, željeli bismo jednaku mogućnost e, pravnog lijeka za europske građane pred vašim sudovima. E, dakle, u suprotnome, ono što će NSA učiniti će biti vrlo nužno u borbi protiv terorizma. Zastupnik Ongorakis. Dakle, ja sam predstavnik Grčke komunističke stranke, ja sam Grk i želio bih, našim gostima poručiti sljedeće. Svi ovi ovoj se slažu da je donesena politička odluka koja je dovela do mjera koje se bave prikupljenjem podataka. Ne radi se samo o pitanju privatnosti građana, već e, pitanje odnosa između SAD-a i njihovih saveznika koji su sukobljeni u mnogim područjima, uključujući prikupljanje osobnih podataka. Nadalje što zahvaljujući otkrićima preko Snowdena, e, znamo da je američka javnost također šokirana tom špionažom, ali nisam vidio da američka vlada razmatra, doživljava gospodina Snowdena pozitivno. Mnogi u vašoj zemlji ga nazivaju izdajicom. Dakle, nakon e, njegovih otkrića doznali smo da se slične prakse e, provode od strane mnogih europskih obavještajnih službi. Dakle, ne radi se samo o europskim obavještajnim službama koje možemo kriviti, radi se o obavještajnim službama i u našim zemljama, jer s obje strane Atlantika imamo kapitalističke vlade koje koje ne poštuju ljudska prava niti slobode. I to je dokazano, barem u ovom slučaju. Treće, molim vas dajte sve od sebe po pitanju koje je vrlo važno mnogim europljanima. Pri svega da uklonimo embargo sa Kube i da se oslobodi pet kubanaca u američkim zatvorima. Zahvaljujem predsjedniče. Da, hvala vam. Ja želim našim američkim prijateljima, naglašavam prijateljima, reći da sam se javio samo kako biste znali kako netko poput mene razmišlja. Ja sam e, demokrat. Ja sam već dugo godina ovdje u Europskom parlamentu, bio sam niz godina predsjednikom kluba zastupnika i Elmar Brok je rekao nešto o meni, no ja sam najdublje zabrinut zbog toga kako su postupale obavještanje službe Amerike. Vi ste pravna država, a u pravnoj državi se tako nešto ne smije događati. Još jedna druga točka koju bih spomenula, a koja me već niz godina zabrinjava, to je Guantanamo. Ja se zalažem za borbu protiv terorizma, no ne možemo na doživotno zatvoriti osobe, a da im se ne sudi. Već se tim osobama mora i dokazati da su teroristi i mora im se omogućiti pravično suđenje. Zbog toga vas stvarno molim da razjasnite te stvari te da napravite ono što je potrebno kako biste držali pod kontrolom vaše tajne službe, mi to zahtijevamo od vas zato što ste naši prijatelji. Jer ako vaša pravna država se uruši, onda će se i cijela demokracija urušiti. I zbog toga želim još jednom reći ono što je rekao naš kolega iz New Yorka. Ovaj odnos je bitan i zbog toga toliko inzistiramo na tome. Od drugih bismo očekivali tako nešto, ali ne i od Sjednih američkih država. Hvala. Hvala vam, senatore Murphy. E, uvelike cijenim vaše početno pitanje koje ste nam postavili. To je što je potrebno kako bi se povratilo povjerenje. Dva jednostavna odgovora iz europske perspektive. Prije svega, e, ukinite trenutni ogroman obavištani aparat koji ste izgradili, on nije demokratski, e, ne štiti već samo šteti građanskim slobodama i nije koristan u borbi protiv terorizma. Drugo, naučite nešto iz europskog iskustva u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala. Mi smo imali u 80-ima problem s teroristom koji je bio veći od vašeg problema i suočili smo se s njime bez izgradnje bilo kakvog ogromnog aparata. Borili smo se protiv toga poštujući građanske slobode, nikad nismo uveli smrtnu kaznu, niti trenutno izvršenje presuda i uspjeli smo u tome. Jer terorizam danas u Europi nije velika prijetnja. I borili smo se protiv organiziranog kriminala koji u kim od naših zemalja i veća prijetnja terorizma, mnogo veća. U Italiji i drugim zemljama smo se borili protiv toga sa instrumentom demokracije, poštenim suđenima i bili smo vrlo učinkoviti na jednom kontinentu koji je veći od SAD-a. I što se tiče stanovništva čak, ali i gospodarski. Dakle, naučite nešto iz naših iskustva budućnosti možete i dalje biti naši prijatelji ukoliko to učinite. Hvala. Gospodin Kasi ima riječ. Zahvaljujem, eh, zahvaljujem važnim gostima na gostoprimstvu u Washingtonu. To je bilo korisno i važno da nastavimo eto, tri tjedna odmah sa uzvratnom posjetom. To je važno. Spomenuo bih činjenicu da nam je potrebna učinkovitija i kredibilnija kontrola obavještajne zajednice. Ne samo SAD-u, već i u Europskoj uniji, to je zajednički izazov, zajednička zadaća i izazov našim nacionalnim parlamentima, državama članicama. Rekao bih nešto o budućnosti. E, partnerstvo za transatlantsku trgovinu i ulaganje, tip je vrlo važno. Ali bojim se da ljudi s obje strane Atlantika nisu svjesni važnosti ovog sporazuma E, što se tiče naših boljih prilika za budućnost. Jer konkurentnost treba poboljšati, gospodarstvo mora rasti i nadam se da ćete moći ovu poruku proslijediti europskim državama, u Sjedinjenim američkim državama kada se ondje vratite. Gospodin Tenok je spomenuo da je stabilnost u Europi vrlo važna. Spomenuo je Mont Goru. U Washingtonu smo isto se dotakli toga. Proširenje donosi stabilnost Zapadnom Balkanu. I dobro iskoristiti taj zamah osobito uzevši u obzir negativan razvoj događaja u Ukrajini. Dakle, ovo bi bio vrlo pozitivan primjer za europski kontinent. Hvala vam. Zahvaljujem što ste došli u parlament. Mi se svi slažemo da moramo da dijelimo iste vrijednosti, da je naš međusobni odnos i važan. No pitanje je dijelimo li iste prioritete. U nedavnoj posjeti Washingtonu čuli smo da Amerikanci e, prioritet polažu e, sigurnosti, a Europljani na privatnost. I nedavno sam vidjela neke Amerikance koji su doveli u pitanje, postali uopće koncept privatnosti. Dakle, kako vi doživljavate te razlike i da li su one e, dobro osnova na temelju koje se možemo razumjeti? Sljedeće pitanje postoje e, države e, koje su potpisale sporazum o nešpionaži međusobnoj, pa mislite li da bi tako nešto bilo moguće između vas i europskih zemalja? Zahvaljujem predsjedniče, e, dobrodošli naši prijatelji. Promijenio bih na trenutak temu. Europski kongres i predsjednički dom i senat kada će zauzeti eh, jedan vjerodostojan stav u odnosu na Palestinu i Izrael. Je li i kod vas uživo ikada posjetio Palestinu i vidio što se ondje događa? Hvala gospodine predsjedavajući, srdačno dobrodošli. došli. Razgovori koje smo vodili Razgovori koje smo vodili u Washingtonu su bili po mom mišljenju otvoreni i konstruktivni, te mi je drago što ste prihvatili poziv e, na našu inicijativu da imamo redovite konflikte između naših domova kako bismo izbjegli nesporazume i razne, kako bi izbjegli razne deficite deficite u informacijama. Vrlo mi je isto tako e, drago što ste rekli da je vaša suradnja s Europom takva da želite se boriti protiv organiziranog kriminala, protiv korupcije, da želimo imati sigurnost i obranu i tu smo dobre rezultate ih postigli. No, iritirajuće činjenice su tu koje su sada potvrđene i činjenica je da NSA svakodnevno ignorira zakon te da je posve izvan kontrole, kao što je rekao jedan e, kolega s kojim smo sastali u New Yorku i moglo bi čak doći do istraga. Moje zanimanje kako možete sa Freedom Actom koji je trenutno na snazi ponovno uspostaviti to povjerenje kako bi se dali jednoznačni, jednoznačna pravila o načinu na koji se prikupljaju informacije kako bismo zatim na tom temelju, na temelju povjerenja ponovno nastavili suradnju sa Sjedinim američkim državama, a da izbjegnemo ove kojih smo sada svjedoci. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, e, zahvaljujem senatoru i članovima kongresa. E, mi smo također e, sudionici transatlantskog dijaloga i zbog toga mislim da imamo odgovornost progovoriti o sljedećim konkretnim koracima koje kao zakonodavci moramo poduzeti. I mislim da bi bilo dobro kada biste mogli, uz ono što ste nam već e, iznijeli, ako biste nam mogli reći u predstavničkom domu i senatu što poduzimate kako biste e, riješili ovaj problem što je NSA učinila. Dakle, i to je pitanje za nas. Što učinimo kako bi minimizirali utjecaj nekih tajnih službi u Europi? Ja dolazim iz zemlje, istočno Njemačka, gdje smo imali iskustva toga u prošlosti. I imamo određeni dežavi u nekim trenucima, jer mislim da je ovo zapravo destabilizacija demokracije i iz tog razloga taj dio prošlosti i sadašnjosti e, nije ono što želimo. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem i na vašoj posjeti i suradnji. Sigurnost je zajednički izazov koji je pred nama. U modernom svijetu e, to je nešto za što se ne možemo boriti svatko zasebno. A pitanje povjerenja e, se svodi na to da li je povjerenje narušeno mene brine jednako, jednak tretman u pružnju jamstva za privatnost američkim građanima i europskim građanima. Istodobno, e, svakako nam je potreban uravnotežen pristup, a vaše prisutstvo ovdje danas je obećanje, jamstvo da se možemo složiti da ćemo se ponovno moći oko tih stvari složiti. Što se tiče slobodnih, pregovora o slobodnim trgovini između SAD i Europske unije. Mislim da to se s time mora nastaviti, to je povijesna prilika i jedni i drugi smo za to odgovorni i jedni drugi ćemo profitirati od toga. Također se slažem s time da ugovor SWIFT ne bi trebao biti obustavljen. Nemamo mikrofona. Zahvaljujem predsjedniče. Hvala vam što ste došli. Susreo sam se s vama i u Washingtonu prije svega nekoliko tjedana kada smo se bavili pitanjem transatlantskih odnosa i vrijednosti koje on utilovljuje. Jedno pitanje za vas, kada mislite da će e, proces revizije koji je naložio predsjednik Obama biti zaključen. I sljedeća stvar, više kao komentat, transatlantski odnosi su toliko važni da ih moraju biti popraćeni pozitivnim simbolima. Godišnji summit koji zajedno održavamo je jedan od takvih signala, nedavno smo promijenili ugovore, tako da imamo gospodina Van Rompuja koji će biti na svojoj funkciji pet godina i nakon od predsjednika Clintona imali smo, održavali smo sastanke sa svim predsjednicima, no to se nije dogodilo s predsjednikom Obamom. Tako me zanimalo, smatrate li u Washingtonu da su također potrebni takvi pozitivni znakovi? Još jednom svima se zahvaljujem na vašim komentarima, izražavanju e, vaše zabrinutosti i spomenuo bih se samo nekoliko stvari, a zatim ću kolegama dati da odgovore na neka druga pitanja. Prije svega, mislim da je važno uzeti u obzir da mi pretežno govorimo o dvije različite teme. S jedne strane imamo pitanje vezano uz političku špionažu i ne mogu govoriti u ime drugih članova svoje delegacije, ali vjerujem da mnogi od nas u kongresu vjeruju da smo tu išli predaleko, e, da smo prekoračili mjeru i upravo smo posjetili Njemačku prije posjeta Briselu zbog znam, toga što znamo da je e, prisluškivanjem kancelarkinog telefona e, povjerenje narušeno. I nadam se da će jedan od rezultata predsjedničke revizije koje očekujemo do kraja godine biti upravo promjena i to znatna promjena promjena u tome na koji način provodimo politički nadzor. Nismo sami naravno u svijetu u takvim operacijama, ali očito analiza troškova i prednosti nije funkcionirala u smislu aktivnosti koje smo poduzeli. S druge strane govorimo i o e, jednom kompletu tehnika nadzora, e, primjerice prikupljenju meta podataka, dok kojeg pretežno dolazi u koordinaciji s vašim obavještajnim službama, službama vaših zemalja. I e, dijalog o tome e, možemo ovdje održati, možda još i bolje na bilateralnoj odnos, osnovi, zbog toga što utoliko koliko je privatnost narušena, rješenje leži upravo u boljim postupcima i od strane američkih obavještajnih služba i onih unutar Europske unije. A to smatram da je izuzetno važan projekt, ali projekt koji moramo priznati mora se događati na bilateralnoj osnovi. Nadalje cijenim komentara onih koji vjeruju da ne bismo trebali e, sporazume e, koji služe zaštiti naših e, nacija, primjerice PNR ili SWIFT sporazume, da to ne bismo trebali vezati s rješavanjem ovih pitanja i također da ne bi trebalo obustaviti te tip sporazume. Ovdje smo kako, bih kako bismo vam dali na znanje da ne morate nijakve dodatne poruke upućivati Americi e, time što ćete ugroziti našu zajedničku sigurnost e, obustavljajući ove sporazume. Mi smo iskreni otvoreni u tome da pronađemo put za dalje i istovremeno da e, ispunjavamo postojeće sporazume i pregovaramo o nadolazećim. Treća stvar mi smo svi zapravo proizvodi našeg kolektivnih iskustava. I u Europi svakako su teroristi nanijeli e, mnogo štete. E, ne bih se složio s time da terorizam nije prijetnja danas u Europi. Mi smo proizvodi naših iskustava tijekom proteklih deset godina. Još uvijek se nosimo s posljedicama od tisuće ubijenih Amerikanaca u najvećem terorističkom napadu naše generacije i u tome što vjerujemo da se zapravo radilo o neuspjehu američkih obavještajnih službi. No, došlo je do ogromno izgradnje našeg obavještajnog aparata, ali naše iskustva su stvorena onima što se dogodilo u proteklih deset godina i vjerujem da sada zapravo na neki način prihvaćamo ono što se među međuvremenu dogodilo, da jer naše iskustvo je istovremeno i poštivanje građanskih sloboda. Tako da nadam se da vam je jasno da su rasprave koje provodimo doista ozbiljne. E, kreću se da amandmana koji bi domogućili poduzećima e, koje su dobila nalog za razotkrivanje privatnih podataka do nekih mnogo ozbiljnih reformi po tone sanatora Brennana Legija koji se zapravo bave prikupljanjem metapodataka. s činjenici da mnogi u američkoj službe službi vjeruju da je došlo do 50 i više napada koji su spriječeni upravo zbog prikupljanja tih podataka. I moja e, konačna riječ, pokušavamo svoju zemlju održati sigurnom e, jednako kao i vi. I ovo je samo moje mišljenje, možemo primijeniti strategiju uh, progonjenja terorista diljem svijeta i bavljenjem masovnim nadzorom kako bismo ih pronašli. Ili, zapravo nije ili, nego ili također možemo donijeti odluku o tome da ćemo smanjiti razloge iz kojih ti teroristi uspijevaju unovačiti ljude u svoje redove kako se ponašaju SAD i njihovi saveznici u odnosima prema građanskim pravima je zapravo sastavni dio cijele priče o tome kako zaštititi našu naciju od terorizma. Ja nikad nisam vjerovao da postoji izbor između zaštite Amerike i zaštite američkih građanskih sloboda. I takav razgovor želimo zajednički voditi sa svima vama. Nadzor nije dostatan da nas zaštiti. Također moramo smanjiti razloge iz kojih ljudi diljem svijeta pokušavaju organizirati se protiv nas. A to je osnovna poruka koju bih vam danas želio prenijeti. E, imate partnere u kongresu koji su doista iskreni u tome da s vama na tome rade. Zahvaljujem predsjedniče. Ponovno zahvaljujem na ovoj prilici da vam se obratim, samo neki komentari. Što se tiče razlike između stava o sigurnosti i privatnosti koja postoji između Europe i SAD-a. Mislim da svi pokušavamo pogoditi tu ravnotežu. Privatnost bez sigurnosti ne koristi, a sigurnost bez privatnosti isto tako ne koristi. Dakle, stvarnost je da pokušavamo svi pronaći tu ravnotežu i svi se bavimo sa svojim vlastitim iskustvima i situacijama. E, sjećanje na 11.9. E, je vrlo svježe, e, isto tako, isto tako bombaški napad na bostanskom maratonu, a i vi ste uvelike patili zbog terorističkih napada. Dakle, ne vjerujem da tu postoji velika e, razlika. Svi pokušavamo pronaći tu savršenu ravnotežu, znajući da nikad nećemo pronaći baš savršenu ravnotežu. Od vas nekolicine sam čuo i našeg, naš predsjednik delegat je to spomenuo, e, svih sporazum i te tip. U stvarnosti ta dva pitanja jesu važna za SAD, ali jednako su važne i za Europu. I također bih rekao da su i jedna i druga jednako važna ili čak i važnije ako vjerujete u slobodu, demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava diljem svijeta. Dakle, to doista e, može promijeniti cjelokupnu situaciju i ne smijemo to izgubiti iz perspektive. Stalno ponovno čujemo da je povjerenje oštećeno, narušeno i od nas čujete i još ćete u budućnosti čuti da smo mi ovdje upravo zbog toga što nam je to jasno. Uzgled rečeno, vjerujem da je dio oporaka povrata tog povjerenja se sastoji od nekoliko koncepata. Prije svega trebate znati tko su vam prijatelji i prema njima se odnositi kao takvima i znati tko su vam neprijatelji i prema njima se odnositi tako. I to nam je svima jasno. Vratio bih se samo na komentar gospodina Milana Mona, odnosno vrlo konkretni prijedlog u pravom trenutku koji ću ja svakako prenijeti svojim kolegama. Zahvaljujem na tome. Čuli smo mnoge druge komentare, ne želim vam da duše oduzimati više vremena, bili ste već velikodušni na samo bih rekao, nemojmo, kao što sam već rekao, završit ću kako sam i počeo, demokracija nije savršena. razlika je jedna što u demokraciji možemo stvari ispravljati bez straha od odmazde. I znam da bi neki voljeli reći e, to su kapitalisti, demokratske zemlje koje zapravo krše ljudska prava. Da, apsolutno. Ali da li bi se itko od nas mijenjao, da li bi želio zamijeniti nesavršenstva demokracije u slobodnim zemljama sa utopijom komunističke Kine, komunističkog Vjetnama ili komunističke Kube ili komunističke Sjeverne Koreje. Znam da je odgovor na to ne. No ponovno, hvala vam na vašem prijateljstvu i na tome što ste nam omogućili da vas posjetimo. E, doista je privilegija i čast. Hvala vam. Zahvaljujem predsjedniče. Gospodin Diaz Balad je rekao dio onoga što sam ja želio reći, a to je što je demokracija. Jedan od najneurednijih oblika vlasti koje bismo ikad mogli izmisliti. Ali istovremeno je najbolji oblik vlasti koji ja poznajem. Slušajući govornike danas, pokazuje se kako demokracija funkcionira. Ja sam čuo razlike u mišljenjima, različite zamisli. U jednom odboru gdje ste slobodni govoriti o tim razlikama u stavovima. Između vas se provodi rasprava e, kada mi nismo ovdje prisutni koja je kad kada vrlo žustra i različiti ljudi imaju različite stavove. Zbog čega to spominjem? Zbog toga što želim odgovoriti na jedno od pitanja koje je postavljeno. A to je kada će SAD ili kongres nešto učiniti. Znam da vas to brine, ali i u SAD-u se događa demokracija i postoje razlika u mišljenjima i potrebno će biti određeno vrijeme da ta mišljenja nađu konsenzus. Mi imamo različite predloge zakona zbog toga što ljudi u SAD-u su također proživjeli to pitanje nadzora NSA, ali postoje različite ideje kao i ovdje o tome što i kako učiniti. U SAD-u trenutno morate znati ne radi se o političkim strankama jer predlozi zakona o kojima se trenutno raspravlja, e, imamo i jednu i drugu stranku s oba dvije strane s oba dva različita stava. Imamo i konzervativce i liberale koje zapravo surađuju na istim predlozima. I s druge strane imamo pojedince koji su u sredini, koji nisu sigurni kamo. Rekao sam već da u jednim od mojih predsjedničkih izbora E, kažem, prije sam bio za nešto, sada sam protiv, ali to se u demokraciji također događa. Mogu vam prije reći da sam bio za zakon Patriot Act, a prije sam bio protiv. Jer učim na temelju svojih iskustava o tome kako dalje i koja je najbolja stvar za učiniti. I to je upravo trenutna rasprava koja se provodi u Washingtonu i u Americi. I mene najviše zanima, najviše mi je stalo do toga da to što rasprava se provodi, da to ne doživite kao našu nebrigu za ono što se dogodilo ili nebrigu o tome što je narušeno povjerenje. Jer u Berlinu i danas ovdje stječemo osjećaj da vi mislite da možda niste važni SAD-u, možda se oni okreću na istok, možda postoje neka druga pitanja. Ne. Mi znamo da su naše veze s vama presnažne, pre dugo traju da bismo ih prekinuli. Znamo da je došlo do kršenja povjerenja i učinit ćemo najbolje što možemo da to popravimo. I dan smo ovdje, planirali su doći i drugi zastupnici, ali mi smo danas ovdje upravo na tjedan kada slavimo Dan zahvalnosti, Thanksgiving, tjedan kada smo rekli svojim obiteljima da je nama važnije da budemo ovdje i da se uključimo u dijalog, razgovor s vama jer ste vi toliko važni nama. I toliko smo međusobno povezani da ne možemo dopustiti da nas nešto razdvoji. A to se događa kada imate dobre prijatelje, možete sjesti i možete jednim drugima reći istinu. I kada nam kažete istinu, mi je moramo saslušati i to prihvatiti. I moramo također mi vama reći istinu i tada ćemo zajedno moći vidjeti gdje je ta središnja točka iz koje možemo zajednički dalje. Jer pogodite što, standardi će biti postavljeni vrlo visoko A to ćemo učiniti mi sami. Nitko drugi neće postaviti te standarde za nas. Njihovi će standarde biti nisoki. Mi moramo postaviti visoke standarde koje će drugi slijediti, a ne da slijedimo niske standarde koje će postavljati netko drugi. Thank you very much. And Hvala vam. Zahvaljujem svim tim gostima što ste došli k nama, što ste imali ovu raspravu s nama jučer ste stigli u Brisel i mislim da ovaj posjet pokazao da je moguće s obje strane naći rješenje. To je moj zaključak. I moram reći ono što je rekao jedan kolega. Ono što je najvažnije je postići ravnotežu. To je ono što moramo identificirati Znam da u ovom području zaštite podataka imamo različite pravne tradicije, no unatoč tome moramo naći rješenja. Ovaj put u svijetu u kojem više ne postoje granice. To je ono kritično pitanje gdje moramo naći transnacionalna rješenja jer više ne postoje granice. I granice ne predstavljaju nikakvu zaštitu posebice u ovom području i za ovo. Zbog takvih razvoja tehnologije moramo naći rješenje. Imamo kolegu čija država je bila prva žrtva kibernetičkog napada. Te teme, terorizam, kibernetička sigurnost, zaštita podataka, tu treba naći pravo ravnotežu i određenu sredinu, no mislim da Totalna sigurnost znači totalan gubitak slobode. Dakle, sloboda kad kad donosi sa sobom i rizik. Ja ne bih želio živjeti u potpuno sigurnoj zemlji. To je anglosaksonski pristup. Pardon, to je... To je kao neko dijelo Huxleya i Orvela. Mislim da je ovo rasprava bila posebice plodonosna, iako možda jako zabavna, no započeli smo s ovom raspravom i ona će donijeti određene rezultate. Hvala vam još jednom što ste došli k nama.